liebe Kolleginnen und Kollegen. Štovane kolegice i kolege, ja bih eh, predložio da sada nastavimo našim sastankom odbora danas eh, popodne prije no što započnemo sa devetom točkom dnevnog reda. Gospodin Kristensen, eh, filmska ekipa ga prati, kolega, dakle ako nemate ništa protiv, dozvolit ćemo i ovo snimanje. Dobro, onda odmah prelazimo na točku 9. dnevnog reda. To je ujedno i zahtjev odbora da imamo razmjer vešće sa predsjednicom komisije iz različitih glavnih uprava Agri, Komp i Trade o dugoročnim izgledima europskog sektora govedine. To je znači rasprava o Mercosuru, o trgovinskom sporazumu sa SAD-om, a eto, upravo sada se posvećujemo ovoj temi, o važnoj temi, sektor govedarstva. Tri su predsjednika gospodin Paul nadam se da sam to dobro izgovorio, direktor za temeljnu industriju, e, proizvodnju i poljoprivredi iz glavne uprave KOMP. Gospodin Michael Scannell, direktor, direktora glavne uprave za poljoprivredu i Fabi Kontuni, rukovoditelj odjele za sanitarne, fitosanitarne i tržišni pristup e, biotehnologiji u glavnoj upravi za trgovinu. Ja bih vas e, zamolio da o, tri prezentacije budu ukupnog trajanja od 20 minuta i kako biste se onda međusobno uskladili u vašim e, dakle redoslijedu. Ja bih mislim, volio to gospodin iz glavne uprave KOMP da bude prvi u nizu. Uh, ja, okay ili gospodin kako god ćete se vi međusobno uskladiti i dogovoriti, ukupno 20 minuta nam stoji na raspolaganju za vaše izlaganje. Hvala, gospodine predsjedniče, doista mi je e, drago da vam dam aktualnu situaciju kada je reč o govedini i proizvodom od govedine. Ono što želim istaknuti da ova specifična kategorija ne može se odvojeno promatrati od e, ostalih konteksta, a to je E, zapravo ukupno tržište e, proizvoda od mesa. Zaista volatilnost tržišta i isto tako i tržište koje je u previranju, a ključno jeste da se osigura stabilnost, da zaštitimo naše poljoprivrednike prije svega kada je riječ o isprekidanoj i zapravo učestaloj nestabilnosti na tržištu. Kada pogledamo ukupno tržište, situacija je u ovom trenutku u što se tiče e, dakle e, svinjogojstva tu imamo izuzetno dobru situaciju upravo zahvaljujući e, situaciji sa svinjskom kugom u Kini i Africi što je zapravo dovoljno do velike potražnje za svinjetinom u ovim dijelovima svijeta. Što se tiče mljekarstva u Europi, možemo reći da je to izuzetno dobro, ali što je još malo udaljeno od onih Eh, vrhunaca koje smo imali zadnjim eh, danim godinama. Što se tiče peradarstva tiče, kako i na globalnoj razini, tako i u Europskoj uniji imamo porast eh, potrošnje prehrambenih proizvoda iz područja, mm, dakle, i samih peradarstva, a s obzirom da se može uočiti trend kretanja potrošača od svinjetine prema, dakle, proizvodima od, iz prerasta. Sada pak eh, se osvrćemo na govedinu i na sektor govedarstva. Tu se sektor doista značajno mijenja. Trenutna situacija u području govedarstva doista nas eh, veoma zabrinjava. Cijene su izuzetno niske, a sektor je suočen sa čitavom niza eh, izazova smanjenjem potrošnje proizvoda, govedarstva, promijenjeni obrazci ponašanja, a isto tako i promijenjeni obrasci ponašanja e, i samih distributivnih kanala. Isto tako možemo reći da su e, riječ o poduzetnicima manje obojima i kada pogledamo parametar zdravstvene e, sigurnosti i cjenovne kategorije i kada pogledamo cijenu za peradarske proizvode koje je možda najreprezentativniji cjenovni razred, cijene usporedbi sa prerastom su upale za gotovo 4% u zadnjih 12 mjeseci. ali to pak prekriva e, različite rezultate u državama članicama. Primjerice, e, država članica koja je najjače pogođena padom je Poljska. Usporedbi sa predrastom to je pad od gotovo 9%, Švedska vrlo blisko ovom padu, 7% pad, Njemačka u nizu pad od 6,5% i jedan čitav niz zemalja, Irska, Ujedina Kraljevina, Danska, koji su zabilježili pad između 5,5% i 6%. Kada pogledamo trendove, e, mali broj država članica, Rumunjska, Belgija i Francuska, zabilježili su e, umjerene porast cijena, a želim naglasiti da se ove kretanje cijena e, su vezane uz e, predarstvo. dakle kako mijenjate kategorije, ta ćete dobiti različite e, cijenovne kategorije i međutim ono što smo mi učinili jest usporedili sa peradarstvom. Kada pogledamo same faktore koje će objasniti ovu izuzetnu složenu situaciju na tržištu, moramo istaknuti u prvom kontekstu i e, izvozi i izvornu orientaciju. Mi ćemo tu pronaći neke odgovore na pitanje, su Izvoz je u padu 4,5% u prvih 8 mjeseci ove godine kada usporedimo to sa istim razdobljem u prošloj godini. To se može objasniti dvama faktorima. Značajan pad žive stoke u Tursku koji nije u proporciji sa onime što smo imali do sada u izvozu prema Turskoj i umjereni pad izvoza e, svježe govedine. Kada govorimo o uvozu i kada pogledamo tržištenu situaciju, zapravo ne možemo ih e, razdijeliti upravo na e, strani povećanja uvoza, jer ovi uvozi su doista slabi. Oni su pali za 4,7% u promatranom razdoblju. A kada uključimo i globalni kontekst EU, unije, e, relativno je mali igrač na globalnom tržištu za govedinu i proizvode od govedine. Kad pogledamo statistiku, pak e, trgovinske razmjene koje uključuje i uvoz, naš uvoz je izuzetno mali udio kada to usporedimo sa SAD-om ili sa Kinom. Oni nisu zanemarivi, ali E, treba ih staviti u kontekst općih kretanja. Također imamo trgovinski suficit e, u svim e, područjima kada je mesu, a kada pogledamo isto tako i kontekst govedine usporedbi sa svim ostalim proizvodima od mesa, trgovinski suficit 5 milijardi u području svinjogojstva, ogromni suficiti imamo isto tako i kad riječ o živim životinjama, a isto tako i hran za životinje. To je substancijalno posljedica indirektne i direktne i potpore u području govedarstva. A isto tako moramo kazati da je naše govedarstvo zapravo e, profitira od trgovine kao takve. Još jedan faktor na ovom teškom tržištu jest i sama potrošnja i strana potrošnje koja stagnira i isto tako se mijenjaju prehrambene navike. U posljednjih deset godina po glavi stanovnika imali smo u Europskoj uniji e, smanjenje potrošnje 4,5%, to ne izgleda značajno, međutim kada pogledamo ipak i kada usporedimo to sa speradarskim proizvodima ili kada pogledamo to E, sa e, dakle, ovim brojkama, tada vidimo da je to porast od 22%. Tri puta više dakle, proizvoda konzumira se nekoli e, od prije, a to je pak potaknuto različitim uvjetima zdrave prehrane, okolišnih promjena, a stoga moramo zabilježiti smanjenje potrošnje godine. To su projekcije, međutim nemamo isto tako i izglede koji bi e, bili pesimistični u budućnosti. U ovom pa kontekstu, a kada usporedimo to i sa potrošnjom na globalnoj razini, govedarski proizvodi očekuje se da će rasti potrošnja ipak umjereniji e, nego što je to do sad bilo usporedbi sa peradarskim proizvodima nove vrste, e, dakle prehrambenih proizvoda u proizvod od mesa, a isto tako i zamjenski proizvodi bit će dostupni na tržištu. Još jedan faktor na trenutačnim teškim tržnim okolnostima jest e, i situacija oko Brexita. Ne bih se sada detaljno želio osvrnuti na to, ali svi ste svjesni svih ovih utjecaja koje ima Brexit na cijelu situaciju. Jedina kraljevina je pojedinačno najveća E, tržište govorskih proizvoda i ne možemo ne zanemariti upravo ovu važnost a isto tako kada vidimo izvoz iz EU27, dosta je destabilizarajuća situacija u tom kontekstu Brexita, isto tako i smanjenje, e, dakle i funte 14% ispod onih e, razdoblja iz 2016. godine kada smo imali odluku o Brexitu. To je također imalo negativan utjecaj i na izvoz i isto tako općeniti financijske rezultate. Izlazak e, Ujedinjene kraljevine bez sporazuma može imati utjecaje na EU27, a isto tako i može imati utjecaje na Ujedinim krajevima, što može biti destabilizirajuće za samo tržište. Osobito je to bio slučaj i u Irskoj, koji je povijesno vrlo blizak Ujedinjenoj kraljevini i tržištu govedarstva u Ujedinjenoj kraljevini. Što se tiče strukture tržišta govedarstva, to je nešto što svakako moramo držati na umu. Proizvodnja u tom segmentu uglavnom e, pokrivaju mali pogoni 43 goveda, pa do 87 u Nizozemskoj ili pak 4 prosječno u Rumunjskoj po domaćinstvu. A to su doista izazovi kad je riječ o ovim individualnim uzgajivačima. Moramo pogledati u prihodovnu stranu samih poljoprivrednih pogona. Konkurencija. I ove faktore moramo uzeti. Komisija je svoje izvješće objedan 2018. godine u listopadu, a kad je riječ o pročavanje svih e, ovih e, elemenata konkurentnosti unutar područja sam dokument predstavljen je i parlamentu i vijeću. Ovi dokumenti govore o tome da jedna šestina je bila posvećena upravo na tržištu mesa, mesnih prerađevina, jedna trećina e, jest dovela to E, odluka i do kazni koje su izrečene. Konkretno što je komisija učinila zajedno sa državama članicama u ovim okolnostima mogu istaknuti sljedeći četiri strategije kojima smo se posvetili. Prvo, izravna plaćanja pod stupom 1 koji omogućuju temeljnu sigurnosti opskrbu za same poljoprivrednike a koje treba potpuniti i sa trendovima koje ćemo naći na tržištu. Međutim, ne treba isto tako smetnuti e, i ovu situaciju kad je riječ o ovim otežanim tržišnim okolnostima. Drugo, e, dobrovoljna proizvodno vezana plaćanja, kao što kažemo, to je dobrovoljno. Međutim, u praksi se koriste u mnogim državama članicama kako bi poduprli e, proizvođače u sektoru govedarstva. Govedarstvo jeste 40% ukupnog dakle dobrovoljnog proizvodno vezanog davanja 40% svih e, pogona 1,5 milijarda koji se usmjeravaju prema proizvođačima komedine. E, dakle, Fond za ruralni razvoj pod stupom 2, promotivne aktivnosti, istraživanje mogućnosti na novim tržištima, nove mogućnosti investicija, isto tako udruživanje proizvođača, održivost, isto tako i mjere za dobrobiti životinja. O što se tiče specifičnih e, tržišnih mjera, e, mjera koja je bila upravo usmjerena na Irsku, 50 milijuna eura, 35 tisuća poljoprivrednika koji se bave govedarstvom, a ova mjera pak je doživjela otpore nekim drugim državama članicama. Treba naglasiti zbog čega je upravo Irska dobila ova sredstva jer su i druge članice profitirale od toga. E, tržišno e, okruženje bilo tako da bi kolabiralo ovo tržište. Tisuće tona govedine bi se našlo na tržištu Ujedine krajine i našlo bi se u tom slučaju e, upravo na tržištu Europske unije i to bi bila posljedica. Stoga je sam sektor imao koristi od ove posebne mjere Isto tako moram naglasiti da godina doista osjetljivo područje kada je reč o trgovinskim pregovorima vezano sve ono što sam ranije kazao, Europska unija jest mali igrač u globalnom smislu kada je reč o trgovini govedinom i proizvodima od govedine u našim trgovinskim sporazumima i pregovorima o sporazumima e, doista treba imati i staviti naglasak na veliku važnost govedarstva općenito kamo nas vodi budućnost. Želim se osvrnuti ponovno na Svinsku u Kini, u Africi, koja je zapravo stvorila ogroman nedostatak proteina, a isto tako e, nedostatak svinjetine na E, tržištu u Kini je daleko veća nego li e, zajedno uzavši tržišta SAD i Brazila i koje se ne može potpuniti sa uvozom e, svinjetine. To pak stvara mogućnosti uvoza alternativnih proizvoda, a što uključuje i govedinu. A nadamo se isto tako da će i naši izvoznici iskoristiti ovu situaciju i da ćemo imati jedan napredak u pozitivnom smislu idućih nekoliko mjeseci sa novim pristupima tržištima u nekim ključnim e, državama članicama. To isto tako vrijedi i u drugim dijelovima Azije koje nisu direktno povezane sa afričkom svinskom kugom, ali isto tako je pristup tržišta, primjerice u Južnoj Koreji, ali čak i SAD, e, gdje je zapravo Irska je bila uvijek uspješna za dobivanje e, izvoznih dozvola za izvoz i prerađene govedine i svježe govedine. Ne smijemo izmaknuti suma i vlastito tržište. Sve ono što e, se tiče ovih budućih projekcija u govedarstvu u Europi moramo vidjeti ovu diskrepanciju između potrošnje i ponude u postojećim članicama, dakle onima koje najviše konzumiraju po glavi stanovnika, deset puta je veća ponuda nego li državama članicama kao što je to Poljska i Mađarska. Što znači da postoji mogućnost e, povećanja potrošnje govedine u većini država članice ne možemo očekivati e, bilo kakav e, pozitivan utjecaj povećanjem cijena svinjetine zbog situacije u Kini i nadamo se da će to ipak imati koristi i indirektno i na proizvođače govedine. Općenito moramo poraditi na tome i osigurati pretpostavke da naši potrošači ne izgube iz vida vrijednost kao visoko vrijednog proizvoda, prehrambenog proizvoda, a to je govedina i to moramo promovirati i u budućnosti. I sada dozvolite da i prepustim riječ svom kolegi koji će govoriti o temama povezanim uz konkurentnost a i kolega koji će govoriti o pitanjima povezanim sa trgovinom. Very Michael. Good afternoon, Mr. Chairman, honorable Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, drago mi je što vam se mogu obratiti u ime glavne uprave KOMP i reći vam nešto više dakle, o tržišnoj utakmici u sektoru poljoprivrede. Kao što znate, komisija se već dugo bavi tržištem govedine, naročito stanjem na irskom tržištu. Pratimo novi razvoj događaja kao što to i vi radite. U kontaktu smo sa tamošnjim uredom koji se bavi dakle, tržišnom utakmicom i otvoreni smo za raspravu, za primanje novih elemenata, dokaza o tome kako bismo mogli poboljšati situaciju tamošnjih poljoprivrednika. Tu nam je cilj jednak vašem. Slažemo se sa tamošnjim tijelom, a to je da ne, može, ne smije doći do dakle, fiksnih cijena u opskrbnom lancu. To znači, to obuhvaća i proizvođače mesa te prerađivačku industriju. Kao što znate, evropsko zakonodavstvo omogućava poljoprivrednicima da se ujedinjuju, dakle u zadruge, i onda oni putem njih mogu odrediti, odrediti svoje cijene. Dakle, poljoprivrednici imaju mogućnost zajedničkog uređivanja cijena. Tu postoje neki kriteriji koji su propisani zakonom. Jedan od njih je da se tako uređena cijena može primjenjivati na onu govedinu koju ta zadruga, dakle udruženje potrošača, prodaje. Drugi zahtjev, odnosno kriterij, jest da ta udruga proizvođača mora obavljati barem još jednu djelatnost na korist poljoprivrednika. Dakle, mora imati barem još jednu dodatnu aktivnost. To bi moglo biti distribucija, nabava, označavanje, reklamiranje, kontrola kvalitete i tako dalje. Drago nam je bilo čuti da su u Irskoj osnovana takva dva udruženja prije mjesec, odnosno dva dana. I kao što znate, tu nema ograničenja u njihovoj veličini. Dakle, svi se poljoprivrednici mogu pridružiti jednom ili dva ovakva tijela. Mislim da je to dobar trend. Dakle, europsko zakonodavstvo im omogućava da odrede zajednički svoju cijenu i da dakle utječu na formiranje cijene kod eh, prerađivača. To je odgovarajući razvoj situacije, zato što smatramo da je to jedini održivi način napredovanja za poljoprivrednike. To ne govorimo ovdje s visine u Briselu. Kao što je kolega maločas rekao, studija koja je objavljena sredinom 2018. bavi se pitanjem udruga potrošača, bilo da su one formalne ili neformalne neformalne, velika većina poljoprivrednika ne samo da određuje cijene, već i poduzima čitav niz drugih e, učinkovitih e, aktivnosti. Tu bih s vama podijelio neke podatke koji se tiču sektora govedine. Više od 90% Organizacija ima vlastite, dakle, trgovinske strategije. Dvije trećine tak, su istaknule da tako se također e, bave drugim aktivnostima kako bi smanjile troškove za svoje članove. Tri druge djelatnosti koje su se najčešće tu provodile su, dakle, primjerice distribucija i označavanje. 91% ovih organizacija se bavilo dakle dodatnim uslugama promidžbe i povećanja učinkovitosti. Dakle, ove statistike iz studije koja je javno dostupna pokazuju da korist za poljoprivrednike od ovih organizacija, dakle stabilnost cijena, smanjivanje troškova, odnosno pristojan životni standard i tako dalje. Dakle, pozivam vas e, sve da ohrabrite poljoprivrednike da se udružuju na ovaj način, zato što je to dobar način koji postoji, dakle koji je uređen europskim zakonodavstvom i može im omogućiti poboljšanje njihove vlastite situacije. Ovdje bih se zaustavio, te ću sa zadovoljstvom odgovoriti na vaša pitanja. Prije dijela sa pitanjima i odgovorima obratit će vam se moj kolega. Hvala. Ne bih se fokusirao na to zašto se govedina smatra osjetljivim proizvodom u trgovinskim politikama. Imamo tu strukturne e, slabosti u tom sektoru koje se potom odražavaju u trgovinskim politikama, odnosno pregovorima. Teško je tu izolirati sektor govedine od e, ostatka poljoprivrednog sektora u kojem se u takvim situacijama pregovara. Međutim, mislim da je važno koncentrirati se na pitanje govorine. Dakle, doista je riječ o osjetljivom proizvodu. To se odražava dakle, u samom postupku i u suštini ovog pitanja. Često su ovi proizvodi isključeni od e, ustupaka i dolaze na red tek krajem pregovora. Također, kada se govori o koncesijama, onda se one pažljivo kalibriraju nakon podrobnih analiza i studija učinka te stanja na tržištu. Na taj način možemo na odgovarajući način otvarati svoje tržište, a ujedno i zaštititi interese europskih poljoprivrednika. Dakle, taj posebni tretman govedine je nešto što pronalazimo u svim našim pregovorima. Primjerice u CETI e, imamo ograničenje koje se primjenjuje na ovaj sektor. Međutim, imamo uvoz iz Kanade koji je oko 600 tona godišnje i to je nekih 3% iskorištenih kvota. Potom nema naznaka da će Kanada iskoristiti više od ovog malog dijela kvote, zato što je za njihove proizvođače jako teško uspostaviti novu liniju proizvodnje ovog mesa koje ne bi sadržavalo hormone rasta. Dakle, ona je naš trgovinski partner koji do sad nije uspio ispuniti ovu kvotu. Potom Mercosur, veliki upitnik. Složili smo se oko 99 tisuća tona. Dakle, na to treba gledati u kontekstu ukupnog dakle, sporazuma. Ovdje govorimo o 50 do 60 tisuća tona koje se svake godine uvozi, dakle i potpada pod sustav punih carina. I prvi učinak na ove kvote će biti taj da će se dakle primjenjivati primjenjivati na ovih 99 tisuća tona. Potom imamo Dakle, carinske kvote koje se primjenjuju na osjetljive proizvode. Imamo 45% koji su manje osjetljivi proizvodi koji su dodijeljeni dakle, smrznutoj govedini. Te brojke treba staviti u kontekst evropske potrošnje mesa. Govorimo od 8 milijuna tona u 2018. To znači da ove carinske kvote predstavljaju oko 1% ukupne potrošnje ove vrste mesa. Potom kada je riječ o učinku koji bi ovo moglo imati, imamo tu jednu klauzulu koja se može aktivirati u slučaju da dođe do porasta uvoza ili u slučaju nekakvih opasnosti ili prijetnji po tržište. Dakle, s ovim proizvodom se postupa pažljivo, jer je riječ o osjetljivom proizvodu. I poduzete radnje su u skladu sa e, dakle, mogućnostima tržišta. S druge strane, istina je da je govedina osjetljiv proizvod i za naše trgovinske partnere, ali evropski izvoz ovdje igra važnu ulogu i mi smatramo da će se to nastaviti u budućnosti. Europska unija ima dakle trgovinski višak 500 tisuća od 500 tisuća tona, 116 tisuća tona je dakle zabilježeni višak. Ukoliko uzmete u obzir i žive životinje, onda je to 400 tisuća tona. To je jasan dokaz da je ovaj izvoz vrlo važan za našu proizvodnju govedine. I tu važnu ulogu igraju trgovinski sporazumi. Imamo sustav e, carinskih olakšica, dakle kod naših partnera koji uvoze naše meso, dakle Izrael, Bosna i Hercegovina, Turska i slični. Imamo dakle s njim odgovarajuće carinske sporazume. I to pokazuje kada u trgovini nemate neodgovarajuće, dakle, higijenske mjere i tako dalje, da se tada da se tada naše dakle, meso može jako dobro plasirati na stranim tržištima. U budućnosti očekujemo još bolje rezultate na području izvoza, govorimo o sporazumu sa Vjetnamom, ta trgovina će se liberalizirati za tri godine, to je tržište koje puno obećava, i kada je riječ o sporazumu sa Japanom, postupno će se smanjivati carine na uvoz živih životinja. A carinske kvote će se također postupno ukidati. Tržišne projekcije. Molim vas da zaključite, kaže predsjednik. Jesam li ja dobio 20 minuta? Um, so Dakle, imamo pozitivan razvoj situacije kada je riječ e, uvoza na domaćem tržištu. To je jedan najbolje tržište za naše proizvođače, ali razvija se dakle i tržište usmjereno ka izvozu, zato što dolazi do porasta dakle, srednjeg sloja u zemljama Azije i to predstavlja dodatne mogućnosti za naše izazove. To je važno za nas. E, valja iskoristiti te nove izvozne prilike. Prije svega tu valja istaknuti ulogu Kine i Hong, Kine i Hong Konga. Potpuno se iskorištavamo potencijal i uspjeli smo ispuniti sve sve obaveze iz naših trgovinskih sporazuma. Imamo pet e, država članica koje izvoze u Kinu. Želimo da se ove mogućnosti otvore i za druge države članice. Evo sada radimo na tome da ih barem još sedam i uspije iskoristiti tu priliku. Vidjeli smo da tamo da dolazi do manjka bjelančevina na tržištu zbog pojave afričke svinske kuge. Hvala lijepo. Ja, vielen Dank an die... Hvala lijepo predstavnika glavnih uprava i komisije na njihovim izlaganjima. Možemo zaključiti da kolegice i kolege su daleko discipliniraniji nego li predstavnici komisije, a kad je riječ o pridržavanju dodeljnog vremena za govore, sada prelazimo na vaša pitanja. Već nekoliko pitanja je upućeno, tajništvo je zabilježilo. Kolegica McGuinness, izvolite. You Hvala vam. Ne znam hoće li kolegica Sander preuzeti riječ prije mene, ja bih joj prepustila svoje mjesto, ona mora ići na jedan sastanak. Merci beaucoup. Hvala, hvala. Evo, ja bih htio postaviti određen broj pitanja, pitanja za Europsku komisiju. Najprije želim reći da sektor govedarstva u Europskoj uniji je od ključnog značaja za našu poljoprivredu, svi smo toga svjesni no tu se radi o jako fragilnom e, dioniku koji je u velikim poteškoćima danas. Dakle, mi smo uočili određen broj e, strateških pristupa koji bi trebali pomoći da se ojača i razvije taj sektor. Zahvaljujući poljoprivrednoj, zajedničkoj poljoprivrednoj politici iz 2013. i njezinoj reviziji u okviru Omnibusa iz 2018. Sada već raspolažemo s određenim brojem alata koji se tiču organizacije, sklapanja ugovora i kolektivnih pregovora i upravljanja rizicima. Dakle, moje prvo pitanje je sljedeće. Što s provedbom svih tih e, alata za sektor govedarstva? A drugo, Trenutna reforma ZPP-a nudi nam dva dodatna instrumenta za pomoć posredstvom financijskih e, vidova podrške. Dakle, tu su operativni programi, ali isto tako i eko režimi. Dakle, moje pitanje, drugo pitanje kako najbolje prilagodite te alate kako bi se e, riješili budući izazovi. Ispričavam se što odlazim, neću saslušati odgovore, ali kolege će mi dostaviti Hvala lijepo, kolegica Hvala. E, hvala predstavnicima komisije. Imam tri pitanja za naša tri gosta. Prvo, glavna uprava KOMP. Malo nešto smo već prije porazgovarali. Može li nam glavna uprava e, reći da nema e, nepoštene trgovinske utakmice u proizvodnji goveđeg mesa? Vidimo da sva e, postrojenja za obradu mesa ima drže jednaku cijenu. Možete li da nešto reći više o tome u smislu tržišne utakmice? Pozdravljam stvaranje ovih e, dvaju dakle, udruženja proizvođača. Nadalje, niste spomenuli pitanje izravnih poticaja i kako je kako dakle ide njihova distribucija. Potom vezano uz trgovinu, nešto više detalja o uvozu iz Južne Amerike. Ako sam dobro razumjela, dobivamo dobro velik broj odrezaka. Ako biste nam mogli to malo pojasniti. Vielen Dank. Kolegin Aguilar. Hvala lijepa, Aguilar. Es evidente que... Jasno je, kao što je već rečeno, da je ovo jedan od sektora koji su najviše pogođeni mogućnošću Brexita. Imamo sporazume koji omogućavaju uvoz mesa koji ima nižu kvalitetu od onoga koji se proizvodi e, na teritoriju Europske unije to dovodi do toga da brojni proizvođači jednostavno napuštaju ovaj sektor. U Španjolskoj se trenutno u tom sektoru proizvodi, odnosno zarađuje 3,4 milijarde eura. Tu od toga žive brojne obitelji. Kada govorimo o ovom sektoru, onda valja spomenuti i vrlo velik teret, administrativni teret, a tu valja pridodati i velike kritike koje dolaze od nevladenih organizacija koje su upućene ovom sektoru proizvodnje mesa bilo bi dobro vidjeti veću potporu institucija, veću podršku novom sustavu označavanja mesa. Htjela bih da Europska unija da nešto više informacija kada je riječ o potrošnji mesa, novim tendencijama te carinskim kvotama. Te također tražim od Europske komisije da još jednom razmisli o sporazumima sa Australijom i Novim Zelandom koji bi mogli negativno utjecati na ovaj sektor. Hvala lijepa, kolega Kalinovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwa pytania. hvala, predsjedniče. ja imam dva pitanja. Najprije, koje su buduće prijetnje za sektor govedarstva, a koje se tiču zelenog dogovora, takozvanog zelenog dogovora koji je najavljen. Drugo pitanje. Kao što ste rekli, u Poljskoj cijene govedine su katastrofalno niske. i zabrana izvoza Turskoj dodatno je pogoršala stvari. Prije smo izvozili čak i do 33 tisuće tona govedine Turskoj, a sada su cijene pale ponajviše u srpnju i kolovozu, dakle došlo je do rušenja tržišnih cijena i usprkos tome svemu Europska komisija nije pripremila paket za pomoć e, našim poljoprivrednicima kao što je to radila e, kada su Irci poljoprivrednici e, bili u nezavidnom položaju. Poljaci osjećaju da se nepravedno ponaša prema njima. Zašto? Hvala lijepa, kolega Ademov. Francije, Обединеното кралство и Ирландия са лидери в производство sam proizvođački sektor u to doista jeste fragmentiran. Francuska, Njemačka, Španjolska i Ujedina Kraljevina zapravo su predvodnici u govedarstvu, proizvodnji govedine. I istočne evropske zemlje zapravo pokrivaju svoje potrebe uvozom. A poljoprivrednici zarađuje srazmjerno malo sredstava i zbog toga je važno da poljoprivrednike podupremo u njihovom e, nastojanju. Prije svega mali poljoprivrednici trebaju takvu potporu ako pak sagledamo e, situaciju da poljoprivrednici ne dobiju ovakvu potporu, to će dovesti do E, kočenja razvoja u ruralnom području čak će ugroziti ova ruralna područja. Stoga je moje pitanje što će komisija učiniti kako ovaj sektor bi mogao ipak preživjeti. Do sada smo imali vezana plaćanje i nacionalne pomoći koje smo koristili. Hvala lijepa. E, čuli smo da je zabrinjavajuća situacija u ovom sektoru smanjenje 4,5%, Brexit, Mercosur, to su tematika kojima se tek trebamo posvetiti promjena klimatska promjena, a isto tako i izrazito velike meteorološke ekstremne situacije smanjuje proizvodnju, a isto tako i smanjenje potrošnje, ono što nas brine. Po mom mišljenju, e, same posljedice na tržište govedine e, Mercosur i zapravo samo izvješće e, koje smo dobili nisu realno prikazane neki segmenti ovog sporazuma, jer zapravo je uvoz onih najvrednijih dijelova govedine ne razlikuje se od ostalih dijelova. Ne radi se dakle o analizi kvalitete samih proizvoda i E, sama procjena učinka zasnovana je na dva teoretska scenarija, a to je upravo pitanje koje želim postaviti. Dok čega se ova studija zapravo ne zasniva na postojećim rezultatima pregovora, i već nekoliko puta sam upućivala na E, specifične odraze koje će to imati u nekim državama članicama kada je o Mercosuru i još nešto pomoćni paketi jedna milijarda eura, sve to divno i krasno, ali mislim da je to samo kap na uzavrelom kamenu. Hvala lijepo, kolegica se Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komissiolle. On aivan selvää, Gospodine Predsjedniče, hvala vam lijepa. Jasno je da je globalizacija igra sve veću i veću ulogu na tržištima prehrambenih proizvoda. Zbog toga je jako važno da dobri, kvalitetni proizvodi, gdje god da ih kupimo, budu na našim tržištima. E, dakle, proizvođački i prehrambeni lanci moraju biti sigurni, moramo imati kontinuirane lance opskrbe i tražiti naravno E, kvalitetu na najvišoj razini. E, moramo isto tako dodjeljivati i certifikate i imati jasne informacije kako možemo u budućim trgovinskim sporazumima osigurati pretpostavke da uvjeti za e, da uvjeti za meso budu istovjetni onima kad je reč o europskim proizvodima. Je li Mercosur tu doista na razini ovog zadatka i jeste li spremni uvesti još e, čvršća pravila kada je riječ o podrijetlu? Hvala lijepo, kolega Merci, monsieur le président. E, hvala, predsjedniče. Jedan razloga zbog kojeg je sektor e, uzgoja životinja u posebno teškom položaju je taj što su ljudi u tom sektoru puno uložili kako bi poboljšali uvjete proizvodnje i uložili su i u okolišne mjere zaštite okoliša i u dobrobit životinja. I onda su oni u konkurentnosti e, sa proizvođačima iz zemalja u kojima uvjeti proizvodnje uopće nisu istovjetni. Evo, ako sporedimo s Merkosurom, broj životinja koje se tovi na određenoj površini u potpunosti je drugačiji. Dakle, pravila su e, pravila broja životinja po hektaru ili po datoj površini jako su drugačija ono, od, pravila u Europi. Dakle, moje pitanje je kako se može i namjerava više uzeti u obzir pitanje dobrobiti životinja u pregovorima, međunarodnim pregovorima. Jer on kraj tonaže i količine uvezene uvezenog vez, mesa, e, pitanje kvalitete nas treba, treba pobuditi našu pažnju i e, moramo imati na umu i dobrobit potrošača. Hvala pa Thank you. Um, thank you, President. Hvala predsjedniče. Nekoliko stvari već je bilo obrađeno, na primjer pad govedine što je stvorilo velike napetosti između poljoprivrednika i ostalih dionika e, u lancu. Dakle, do toga je došlo zbog e, nedostatne transparencije između e, govedara i drugih. Dakle, i taj nedostatak konkurentnosti sa omogućuje dakle da se dogodi da problem na tržištu. Dakle, da li komisija smatra da proizvođači trebaju dobiti pravednu maloprodajnu cijenu i da li komisija priznaje da tome nije tako trenutno? A drugo, i u vezi s onim što su gospođa Aguilar i gospodin Deser rekli, evo već je bilo riječi o pitanju uvod za koji izaziva pad cijene govedine. Moje pitanje je povezano s tim, ali drugačije. Dakle, da li se komisija slaže s tim da je krivo očekivati od Ujedinjene kraljevine i europskih eh, poljoprivrednika da zadovoljavaju najviše standarde, ako e, meso koje se uvozi e, s druge strane svijeta ne zadovoljava iste kriterije. Hvala kolega David, ima riječ. Hvala. Evo neka pitanja koja sam namjeravao postaviti već su postavljena. Ja sam iz Češke republike, dakle pad e, domaće proizvodnje u zadnjih 15 godina je bilježi 55% jer govedina je skupa, a izvoz e, je usmjeren prvenstveno na zemlje Balkana i Tursku. Sad očekujemo ograničenja izvoza na velike uzdaljenosti stoke i pitanje koje se postavlja kako će to biti kompenzirano kojeg se Pirek. Hvala predsjedniče. Evo više pitanja je postavljeno. Hvala predsjedniče. Evo više pitanja je postavljeno. Ja imam pitanje koje se tiče Turske o kojoj smo glasali prije dva tjedna u Strasburu. Dakle, u toj rezoluciji predviđala se politika sankcija. Napse se govorilo o sankciji koja se tiče izvoza turskih proizvoda u Europu, ali što s posljedicama E, do kojih može doći da se prestane izvoziti e, govedinu u Tursku, dakle, možda nisu iznosi ogromni, ali ima tu posljedica. Sjećamo, sjetimo se što se dogodilo s Rusijom, to nisu ogromne količine, ali to je nešto što nas može zabrinuti. Hvala. Hvala kolega Lebraton. Hvala predsjedniče. Govedina je osjetljiv proizvod, to je rečeno, to je tako. U Francuskoj smo, na primjer, izgubili e, milijun grla u 10 godina. Dakle, 2016. smo imali 18 e, milijuna grla, a sada puno manje. Dakle, moje pitanje, umjesto da kukamo što nema malih proizvođača, možda ne bismo trebali e, voditi voluntarističku politiku da podržimo proizvođače s druge strane, možda ne bi bilo bolje, bolje pregovarati slobodno trgovinske sporazume kako bismo ograničili uvoz govedine. Govorilo se o CETI, Mercosur ćemo imati uskoro koji će napraviti veliku štetu, a jutro smo već još eh, potpisali specifičan dogovor sa SAD-om koji će omogućiti 35 eh, tisuća tona eh, dodatnog uvoza. Dakle, da li se to ne prelama sve preko govedine? Dakle, pitanje preko kojih e, bročno izraženih podataka se komisija, kojim brojkama barata kako bi e, ocijenila e, uvoz kolike će biti u sektoru govedarstva. Kolega Flanagan, hvala vam ovo jako zanimljivu raspravu. Samo želim pozdraviti u našoj u prostoriji imamo proizvođače istoka Golvea, njihovu udrugu, koji prate što se ovdje događa. Imam pitanje za Mike Klas iz komisije koje se tiče dakle, hitne situacije koje bilježi sektor govedarstva. Uredba koja je usvojena s ciljem da se da 15 milijuna eura kompenzacije za Irsku E, ovisi o tome da li dakle farmeri žele smanjiti proizvodnju ili prate neke druge ciljeve kao što je na primjer provedba kvalitetnih schema, jačanje tržišta, e, zaštita i proizvodnja e, u održivi u ekonomski i socijalno održivom okruženju. Dakle ja želim izraziti svoju brigu i brigu poljoprivrednika smatraju da će se ovdje pokušati samo jedna stvar a neće im se davati izbor. Dakle, oni misle da se tu cilja samo na smanjenje proizvodnje. Možda nije nužno tome tako, ali stvarnost je takva da je glavni tajnik e, odjela za poljoprivredu u Irskoj, Brian rekao je da nije, da nema izbora. Dakle, smanjenje proizvodnje jedini je izbor na raspolaganje. Ja sam se obratio pismeno vašem uredu i to objasnio, jer izgleda da mi u Irskoj nismo imali nikakvog izbora. Dakle, zašto je tome tako? Zašto se to događa? Da li ste vi upoznati s tim? I zašto najodrživiji proizvođači govedine u, koji su u Irskoj e, moraju smanjiti proizvodnji, a istovremeno uvozi se 99.000 tona govedine iz zemlje u kojoj su e, posjekli e, prašumu kako bi e, stvorili pašnjake. Doista se veselim vašem odgovoru. Hvala, kolega Kosmjuk. Hvala, predsjedniče. Hvala, Dopustite da vam zahvalim na vašem izlaganju. Vaša prezentacija je, moram reći, jako optimistična. No, situacija s cenama u mnogim zemljama članicama, kao što je moja, Poljska, nije doista pozitivna. Dakle, kakva je situacija po vašem mišljenju u kontekstu potpisivanja Merkosura? Uvoz iz tih zemalja predstavlja 70% cjelokupnog uvoza govedine e, u Europsku uniju. Dakle, ako se poveća taj uvoz, a znamo da su njihovi standardi proizvodnje jako drugačiji od naših, dakle, ako se poveća uvoz iz zemalja Mercosura, situacija će biti itekako gora. Dakle, da li se dijel, da slažete s tim zabrinutostima? Hvala, kolega Buda. Hvala predsjedniče, dopustite se zahvalim stručnjacima na izlaganjima. Evo, shvatili smo što poljoprivrednici trebaju napraviti, pa i oni u Rumunjskoj. Oni se trebaju organizirati, družiti, to i rade. Jasno je meni da vi ne gledate s visoka što se događa, razumijete što se događa u stvarnom životu, no nažalost ono što ste nam predstavili ukazuje na suprotno. Dakle, ne znam da li ste svjesni toga da u Rumunjskoj sada cijena kilograma govedine je između 1 i 1,5 euro, a cijena proizvodnje je 2 eura. Dakle, pitamo se da li će govedarstvo u potpunosti nestati ili ne, jer e, na, takav, na, na ovaj sadašnji način se neće moći proizvoditi. Govedari će zatvoriti, prestati raditi. Dakle, da li ste napravili evaluaciju posljedica prekida uvoza govedine u Europsku uniju i da se tako da tim govedarima, da im se pruži prilika. I trebate znati da su naši govedari, e, proizvođači goveda e, u stečaju. Vi nam niste pokazali da imate mehanizam nadzora e, uvezenog mesa iz Merkosura. Hvala kolega Rope. Hvala predsjedniče. Evo, bio sam iznenađen čuti predsjednike komisije koji kažu da je svinjska kuga u Kini e, utjecala na e, govedarstvo. To jednostavno nije točno. Ako zemlja ne može proizvesti dovoljno svinjetine, onda to može samo povećati potrošnju govedine. No evo, imali smo već i svinjsku kugu u Europi prije pet godina na zemljama Baltika i Poljskoj, a sada u osam zemalja Europske unije. Dakle, kakav će utjecaj imati svinjska kuga na proizvodnju u Europskoj uniji, kako će to utjecati našu industriju i naše gospodarstvo u narednih pet godina? U baltičkim zemljama proizvodimo samo pola svinjetine koju trošimo, dakle moramo uvesti dodatnih 50%. Dakle, možda bismo trebali proučiti utjecaj svinjske gripe e, na sektor govedarstva u Europskoj uniji i to u petogodišnjem razdoblju. Dakle, to, e, to nije napravljeno, a trebalo bi raditi na rješavanju tog problema. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Guerrero. Hvala predsjedniče. Evo, bilo bi dobro da imamo ovdje i predstavnika glavne uprave Envi, jer kada govorimo o trgovini, o govedarstvu ili drugim e, proizvodima, o mesu, o mlijeku, bilo bi dobro znati kakav to sve može imati utjecaj. Dakle, bilo bi dobro da se napravi jedna studija, izračun utjecaja, povećanja izvoza Dakle, bit će, tu povećanje proizvodnje u Europi, ali i povećanje globalne potrošnje. Dakle, bilo bi dobro da znamo kakva je tu situacija, da, da smo mogli razmišljati o dekarbonizaciji. Zatim, da li Digitrade ima ambicioznije programe glede prekida izvoza žive e, stoke, na primjer prema Turskoj, nekim zemljama Europe ili Izraelu, dakle na velike udaljenosti. Hvala. Hvala, kolega Jurgil. Predsjedniče. Predstavnici Europske komisije naveli su i nabrojali razloge e, zbog kojih je izbila kriza i korake koji su poduzeti. Zatim se govorilo o promičbi, kompenzaciji, trgovinskim sporazumima i tako dalje. Međutim, moramo reći da niske cijene u Poljskoj Rezultat su također i nepravednog tržišnog natjecanja na europskom tržištu. Poljska, na primjer, ima e, niža e, izravna plaćanja, ne samo Poljska, već i neke druge, dakle 0,8%. E, ispravljam, govornik se ispravlja 18% slabije od europskog prosjeka. Dakle, da li komisija analizira utjecaj e, razlika u ovim izravnim plaćanjima dakle na e, proizvodnju e, u državama članicama i kao što je to gospodin Kalinovski rekao ne bismo li trebali imati posebne programe podrške odnosno pomoći za tu nepravednu trgovinsku nepravednu trgovinsku natječanje. Koliko se Martar, dva pitanja, koliki je ostatak mesa koji se baca, a koji se negdje drugdje može iskoristiti kao delikatesa. Još nešto, pogledajmo što će se dogoditi u budućnosti, tržište, konkurencija, potrošnja, koje će ove komponente imati izrada umjetnog mesa proizvedenog u laboratoriju i kako će to utjecati na ovo tržište. Kako tu gledate na vremenski horizont? Je li to nešto već tržišno sazrelo ili tu govorimo o dalekoj budućnosti? Hvala, gospođo Viner. Danke, Herr Vorsitzende. Hvala, gospodine predsjedniče. Htio sam kratko sažeti jednu misao uzroci ovog smanjenja cijena povezani sa prekomjernom produkcijom koja je povezana i sa netransparentnošću i kvalitetom nepravedama koje su se dogodile i koje ne možemo kvantificirati. A istovremeno imamo situaciju da e, proizvode naši poljoprivrednici ispod e, proizvođačke cijene jer moraju sudjelovati na svjetskom tržištu. Znamo da se proizvodi uvoze odakle su najjeftiniji. Nismo li upravo jutros e, čuli o studiji i sagledali studiju gdje smo upravo vidjeli da će mali poljoprivrednici doći pod dodatni pritisak i da ovi problematični scenariji su sve češći i češći, prije svega kad je reč o resursima, održivosti, a isto tako hrani za životinje, a da ne govorimo o e, upotrebi antibiotika, a isto tako i erozija tla. To su sve teme. Jesam li sve skupa dobro shvatili? Vi i dalje promovirati još više govedine, je li to rješenje ovih svih problema koje sam naveo? Umjesto da izvršimo transformaciju tržište, održivo malo gospodarstvo regionalne narave, je li ovo rješenje da trebamo još e, više govedine kroz ove trgovinske sporazume koje ste spominjali? Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende der Fragerunde. Sada smo na kraju ovih e, pitanja. Ne vidim da se itko više javio za riječ. Stoga bih e, zamolio sada predstavnike komisije i izvolite, slobodni ste u raspodjeli ovih odgovora koje ćete dati. Hvala, predsjedniče. Doista mnogo pitanja. Gospodin Zonder, eh, eh, ona je napustila u ako je postavila pitanje eh, zbog čega nije bilo daleko širih mjera kada je riječ o uredbi Omnibusa kada je riječ o osnaživanju uloge poljoprivrednike. Nešto slično e, je spomenula i na odboru za poljoprivredu ne tako dugo. To je doista opravdano pitanje i mogu samo podcrtati važnost koju pridajemo upravo proizvođačima u državnim članicama i udruženja njihova koje mogu iskoristiti upravo e, ove odredbe zakonodavstva. A upravo smo isto tako u Španjolskoj vidjeli koji su koristili članak 209. E koji se do tada nije koristio. To je doista pozitivan razvoj i ovo se razmatra i nadamo se da ćemo slične odredbe i zahtjeve vidjeti i u bliskoj budućnosti. Gospođa McGuinness je postavila pitanje izravnih plaćanja u Irsku. Ako sam dobro razumio, to je dakle interna konvergencija unutar Irske a možda se to pitanje bolje treba usmjeriti prema irskim vlastima, a ne uputiti komisiji i nas bi zanima odgovor na ovo pitanje. Što se tiče teme sastava, e, dakle uvoza iz Južne Amerike, a prije svega povezan sa činjenicom da e, će se e, ići prema dakle, visokovrednom mesu ili odrescima to je doista točno kada je riječ o sporazumu Mercosur, ali želim još jedan put, i to sam kazao i malo čas, da trebamo sagledati trgovinu kroz proizvode od životinja, dakle čitav spektar odgovine pa nadalje. Primjerice, ako Razgovaramo sa trgovačkim udrugama izvoznika. Njihov prioritet na kineskom tržištu je primjerice jest dakle upravo e, piletina koju ne možete e, prodati na europskom tržištu koji tamo postižu ogromne cijene. Što se tiče proizvođača govedine, e, vide velik dobit dakle, u samim dakle, iznutricama koje imaju visoku vrijednost na kinostnim tržištu. Ako imate osiguran proizvod i pristup tržištu sa tim proizvodima, E, koji u Europi se ne cijene kao visoko vrijedni proizvodi. To su doista velike prihodi koji se mogu ostvariti. To su samo dva primjera koje sam istaknuo. Imamo višak, e, izvozni suficit e, nekoliko milijardi eura, a to je zaista, kada reći o Južnoj Americi, koji bi inače išli u e, koš za smeće, koji bi isto tako bili uništeni, i time bismo ugrozili okoliše. Dakle, možemo ih izvesti tamo gdje to zaista smatraju visokovrednim proizvodim, što je u globalnom smislu dosta konkurentno. Kada razgovaram sa predstavnicima iz područja snjegovojstva, e, dakle naši izvozi, kada je reč o svinjskoj masti, koja se uopće ne koristi u Europi, ali ogromna potražnja u Rusiji za ovim proizvodom i to je bio doista jedan veliki dobitak za našu industriju i svinjogojstvo da se upravo pristupi u prošlosti tom tržištu. Dakle, trebate sagledati sve proizvode u svim sektorima, isto tako i svih onih visokovrijednih proizvoda poput odrezaka. Međutim, kada to sažmemo sa, na pojedine države i kad pogledamo primjer SAD-a, ogroman uvoz jeste niskovrijednih proizvoda od govedine, jer to se može koristiti u hamburgerima. Ali oni pak s druge strane e, izvoze visoko vrijednu govedinu, što znači to je uspostava ravnoteže između ovih različitih kategorija kvalitete. I to je izazov. Situacija je u situacija u Europi takva da mi e, izvozimo više visokovrijednih proizvoda nego što uvozimo. Da, točno je, E, u nekim kategorijama možemo biti na gubitku, ali kada sagledamo cijelu sliku, mi smo na dobitku. Pitanje koje se ticalo e, poljskih poljoprivrednika da su oni pred većim gubicima nego li irski poljoprivrednici, da ove potporne mjere su trebale biti proširene i zapravo prioritetno e, biti pokrenute i u drugim dijelovima, ali to je bilo od koristi za sve poljoprivrednike, kao što sam rekao. Bili smo suočeni sa situacijom koja je bila zabrinjavajuća, koji bi uistinu bio zapravo jedan udarac na čitavo tržište govedine prošle godine u dakle veljači ožujku doista e, su bile krhka tržište kad smo nagovijestili izlazak e, Ujedine kraljevine preko noći evropski izvoznici bi izgubili pristup e, tržištu Ujedine kraljevine i preusmjerili svoje proizvode na kontinentalnu Europu. I mi smo morali učiniti nešto da se povrati povjerenje u Irskoj kada je riječ o sektoru govedine a isto tako i općenito zaštititi europski evropski sektor govedine nekoliko odgovora na pitanja vezano uz nadzor uvoza. Volio bih da to odgovori na ovo pitanje kolega iz glavne uprave SMT. Da, svi ovi uvozi zaista podlježu rigoroznim kontrolama i to jest slučaj. Upravo u tom kontekstu e, često se okrećemo prema Brazilu. Želim istaknuti i govorim samo o sektoru govedine, samo neke regije u Brazilu zapravo mogu izvoziti u Europi, a to su one regije u središnjem dijelu Brazila i u južnom dijelu Brazila koje se nisu u području Amazonije. Samo mali e, broj pogona ima odobrenje izvoza. Dakle, govorimo o malom sektoru ukupne proizvodnje u Brazilu i njihovog kapaciteta koja zapravo se usmjerava prema Europi. A to je odraz onoga što sam kazao i malo prije. E, Europa je mali igrač na svjetskom tržištu, e, brazilska govedina, zapravo i nemaju interes izvoza u Europi, njihov fokus je usmjeren e, prema Aziji, prema Kini, a sve ono što se izvozi u Europi doista prolazi ove rigorozne spomenute mjere, regije moraju imati odobrenje, sam pogoni moraju imati odobrenje, svaka individualna pošiljka se provjerava, e, izvrše se inspekcijske radnje, e, identitet e, se utvrđuje, te isto tako i provjera po svim osnovama i isto se primjenjuju snažne mjere u slučaju nesukladnosti. U tom kontekstu želim navesti navesti BFR, jedan od najvećih trgovaca, brazilska tvrtka zapravo više nije na popisu odobrenih tvrtki za izvoz u Europi jer nisu ispunjavali uvjeti niti su e, bili u skladu sa dogovorenim uvjetima. I upravo te mjere koje su na snazi, koje smanjuju mogućnost izvoza govedine Europe, koje se tretiraju hormonima ili ma, antimikrobilno tretmani koje su doživjeli ovog to je upravo nešto što se ne može uvesti u Europi i kada je to teško zapravo izvozu treće zemlje, dakle tu nismo baš e, apsolutno prihvatljivi. Dakle, mi e, štitimo naše potrošače i nećemo ih izložiti bilo kakvoj nepravednoj trgovini i koje proizlazi iz proizvodnje koje nije po našim standardima. U nekim standardima ćete moći vidjeti da su neki standardi koji se primjenjuju vrlo, vrlo rigorozno u svim segmentima. Afrička svinska kuga, situacija u Kini, u usporedbi sa situacijom u Evropi to je kao da uspoređujete kruške i jabuke. Bili smo učinkoviti u Evropi kada smo nadzirali afričku svinsku kugu u eh, dakle, svinogojstvu, a isto tako smo to ograničili na e, manje pogone u Europi, samo mali broj e, dakle, izbora ove e, kuge smo imali u nekim većim centrima, to je zaista izuzetno dobar sustav koji funkcionira, koji isto tako ima i ove biosigurnosne su sustave koji su svakako na najvišoj razini, ali kada je riječ o velikim pogonima i kada je reč o zemljama koje su e, velike moguće posljedice na ove velike pogone, ali imamo 5 e, milijardi suficita izvoza u ostatak svijeta, zamislite scenarij, e, kada bi to bilo zabranjeno, to bi imalo ogromne posljedice na europsko tržište u svinjogojstvu, ali bi to imalo i posljedice i na ostale segmente, bilo da reč o govedini, peradarskim proizvodima i tako dalje. Uvoz iz Kine, što se tiče e, uvoza, oni su minimalni. Ne uvozimo svinje, ne uvozimo govedinu. Izuzetno mali je uvoz e, peradarskih e, proizvoda samo pod nekim strogim uvjetima. Osim toga, eventualno neki proizvodi koji se koriste za prehranu kućnih ljubimaca, to je izuzetak. Što se tiče izvoza iz Irske. Dakle, to nije samo bila pomoć za irske poljoprivrednike, mjera je potpuno transparentna, to je zakonodavni instrument o kojem smo raspravljali i sa državama članicama, a nije naravno ni uzgled spomenuti onaj otpor koji se dogodio, koji su željeli štititi svoje vlastite proizvođače u tom kontekstu. Međutim, većinu njih smo uspjeli uvjeriti da je to zapravo mjera koja ide u korist svih proizvođača. Moramo biti iskreni jasni da same, e, sama odredba zajedničko tržište e, ima i svoju uvjetovanost i moramo kazati da je potpuno transparentno i u samoj odluci je to jasno navedeno. Irske vlasti su e, predstavile dakle, čitav niz mjera koje su E, sezale od proizvodnje pa sve do okolišnih mjera i svih ostalih mjera koja su popratili ovaj cijeli sustav bilo teških odluka i naravno simpatiziramo ono što su e, oni donijeli kao mjere Međutim, izaći sa hibridom zapravo nisu tražili smanjenje proizvodnje, oni su se odlučili za e, smanjenje trgovine u roku od godinu dana, a nakon te godine e, sami proizvođači mogu se vratiti na početne e, dakle, brojke u proizvodnji. Mislim da će moj kolega odgovoriti na pitanje koje se tiču konkurentnosti i isto tako i sporazuma. Hvala, predsjedniče. gospodine Mekinis, želio bih odgovoriti na pitanje, protopitanje. Možemo li zaključiti da e, konkurentske mjere koje se događaju u Irskoj, a imaju utjecaja na proizvođače govedine, odgovor bi bio ne možemo kazati bez ikakvih rezervi da je tome tako. A isto tako želim podsjetiti da zakonodavstvo koje je povezano sa e, dakle konkurentnošću, a karteli e, koji su kažnjeni zbog e, održivanja u kartele. Europski sud za ljudska prava naše kazne su proglasili kvazi kriminalnim postupkom i optužiti nekoga i isto tako kazniti ga i sa kvazi kriminalnim kaznama to je nešto što će završiti u samom postupku, a postupak iziskuje eh, određene dokaze, to su određene stavke, a isto tako i dokaze da se isto tako ide protiv ovih e, tržišnih igrača. Već nekoliko puta mi smo pozvali izravno i kroz dijalog sa irskim poljoprivrednicima i drugim sudjenicima na tržištu da ukoliko itko ima bilo koji dokaz i bilo kakvu informaciju, bilo od zviždača ili od drugih koji mogu pobuditi sumnju da postoji odnosno mogućnost istraga koja bi se uputila, a koja nije ograničen samo na područje govedarstva, mi s naše strane imamo obavezu da ovaj dokaz istražimo. Ali bez ikakvog podastiranja dokaza izuzetno je teško e, spekulirati na bilo koji način, a isto vrijedi i za irske službe koje se E, bave tržištem na sve ove optužbe, ako nemate dokaze koje bi nam uputili, onda je gotovo nemoguće da se e, na pravnim temeljima započne bilo kakve daljnje istražne radnje. Želim istaknuti da u prošlosti nekoliko puta u druge poljoprivrednika u Irskoj e, su nam se obratili to u povjerenim razgovorima koji su upućivali na to da postoji sumnja u dakle, udruživanje u kartel samih proizvođača e, mesa i prerađivača mesa, oni su se obratili novinarima i žalili se na to. Međutim, ko god je zapravo upoznat sa pravnim postupkom kartel, to jest, e, dakle, e, kaznena odgovornost koja, koja može za sebe vući i osobnu odgovornost. Kartel kada mm, ima sumnju da bi agencija mogla pratiti, oni će uništiti sve dokaze, mailove i bilo koje druge dokaze na temelju kojih bismo mogli zaključiti da su oni raspravljali i dogovarali zajedničku cijenu. To je doista e, zahtjevan posao pravosudnih organa. Mi bismo voljeli da e, odrađujemo te poslove i da se borimo protiv kartela i da zaštitimo potrošače, ali za to nam trebaju dokazi, bilo da je riječ koje kod nas dospijaju kao dokose ili irskim službama. Ako imate informacije, ako imate pristup informacijama, dobrodošli ste da nam ih proslijedite. Bit će u potpunom povjerenju imena se neće spominjati, te isto tako imamo izuzetno visoku razinu zaštite zviždača, a za sve to nam je potrebno ipak da dobijemo neke signale. Hvala. Nekoliko pitanja u trgovinskim segmentima. Jedno pitanje je kako će se govedina e, tretirati kad je riječ o pregovorima sa Novim Zadom i Australije neće biti nikakve razlike o osjetljivosti na ovo pitanje. Mi ćemo svakako e, to imati na umu. Za sada je to isključeno iz sporazuma. Svjesni smo situacije u području govedarstva. Neće biti međutim nikakvog drugačijeg tretmana i za ove proizvode. Što se tiče studije i e, procjene učinka, postavljeno pitanje e, zbog čega E, nije uključeno sve ono što je u procjeni učinka trebalo biti uključeno kad je reč o Mercosuru. Ovo sve skupa započelo prije pregovorima o Mercosuru, dakle imali smo dvije pretpostavke, jedan konzervativni scenarij, 25% pad e, carina, a drugi ambiciozni scenarij 50% smanjenje. Ako pogledate pregovore Mercosura, zapravo bi se moglo kazati da je ovaj 50% e, scenarij e, i što se tiče same proizvodnje, to je ukupno 0,7% ukupne proizvodnje i smanjenja proizvodnje. Naravno imat ćemo aktualizirane podatke u studiji kumulativnih e, učinaka svih trgovinskih sporazuma u području poljoprivrede. Povjerenik Hogan tijekom Saslušanje obećao da će se to dogoditi, posao je tek započeo, prerano je govoriti kada ćemo dobiti rezultate i mi ćemo svakako sudjelovati od strane glavne uprave trade, isto tako pokušati modelirati kapacitete i platforme, a upravo kad je riječ o ishodu pregovora oko Mercosura, e, to će biti obuhvaćeno svim ovim segmentima. Još jedno pitanje da budući trgovinski sporazumi trebaju osigurati sve preduvjete i da budu isti i istovjetni. Mislim da je gospodin Skenal dao odgovor na ovo pitanje, to će se svakako primijeniti u budućim trgovačkim sporazumima, neće biti razlika u SPS-u, niti uvjetima koji su e, istovjetni domaćim proizvodima, koji ne smiju biti različiti od uvoznih proizvoda, neće biti tu nikakvih razlika. A što se tiče okoliša koje je spomenut, Jasno je da e, je isto tako i sam sustav o trgovini unutar ugovora o Mercosuru e, također se preuzimaju obaveze u državama Mercosura da se implementiraju učinkoviti i spariški sporazum koji za države Mercosura, prije svega Brazila, znači 0% e, nezakonite krčenja šuma a isto tako 12 milijuna hektara ponovno pošumljavanja. To je obaveza koju je preuzeo Brazil u tom kontekstu. Ako možemo tu uspostaviti most i ako predsjednik e, Brazila odustane od Pariškog sporazuma, to će biti ne samo kršenje Pariškog sporazuma, već će to biti kršenje ugovora a detalje još moramo sačekati. Još dva elementa koji su značajni u tom kontekstu, kad već spominjemo okoliš, poglavlje o održivosti, isto tako preuzete obaveze u zaštiti okoliša, te isto tako i u slučaju spora elementi koji se tiču okoliša, znači da neće biti potrebe podastiranja dokaza e, koje bi uopće pokrenuli ovaj mehanizam rješavanja sporova, a isto tako je sličan u onim e, mehanizmima koji se mogu naći u drugim sporazum. A sam e, okoliš spomenut je u tom kontekstu ukoliko sama znanstvena mjera nije dostatna, mogu se uključiti neke druge mjere uz informacije i neke aktualizirane podatke koji su isto tako poznati u samom postupku za počinjanje i rješavanja sporova, a isto tako je to dio samog sporazuma. I na samom kraju pitanje koje je bilo postavljeno na kom temelju zapravo e, komisija procjenjuje e, samo postupak ad hoc je to postupak, e, a što se tiče svih dovršetaka pregovora, što se tiče tekućih pregovora, a isto tako i kumulativnih studija koje trebaju ukazati na učinke, a i procjena učinka kad je uzeš u obzir, a i uključeni dionici moraju se utvrditi je li sve definicije i analize i sam dizajn eventualnih kvantiteta i količina koje se uključuje mogu primijeniti i na taj sporazum. Ja, vielen, ähm, Hvala vam istinu. Hvala protiv predstavnika komisije na ovim doista detaljnim odgovorima i na vašoj spremnosti da nam stojite na raspolaganju danas popodne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 dakle nepoštenog e, postupanja prema poljskim poljoprivrednicima. Do you want to come in again? But very, very short, please. Thank you, Mr. Želite li odgovoriti? Izvolite. To je bila e, mjera koja se koristila samo u jednom, i to u Irskoj, i išla je na ruku irskim poljoprivrednicima. Velika većina proizvođača u državama članicama je u znak solidarnosti podržala tu mjeru i nema tu naznake da će se ona nastaviti. Ukoliko to bude tražilo tržište, onda ćemo trebati intervenirati kako bismo poduprli tržište, primjerice u Poljskoj, Češkoj republici, Švedskoj. Spremni smo to uvijek učiniti, ali evo samo pod specifičnim okolnostima i ukoliko zato postoje sredstva u proračunu. Eh, ne možemo sada raspravljati o tome, ovo pitanje možete i bilateralno riješiti. Sada prelazimo na završni eh, segment eh, devete točke dnevnog reda i prelazimo na desetu točku. puno manje emotivna točka, a to je uspostava programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europska statistika. E, nadležni odbor je IMCO, a mi kao odbor za poljoprivredu sudjelujemo u raspravi, to postoje različiti programi, food chain program primjerice u kojem mi zapravo imamo kompetenciju, a za nas je gospođa schmidt major izvjestiteljica i možete nam sigurno reći nešto o rezultatima međuinstitucijskih pregovora koji su u tijeku. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege, mogu vas kratko izvijestiti o prvom trijalogu koji je održan, ali prije svega želim se zahvaliti kolegicama i kolegama koji su E, sudjelovali u samom radu do sada, a isto tako i dokumentaciju koju su nam stavili na raspolaganje. Prvi trilog, e, kao što sam rekao, e, već je započet na zadnjem staškoškom tjednu, o čemu je bilo riječi? Prije svega o političkim prioritetima unutar naših pregovora, o prijenosu tehničkih pitanja na tehničku razinu, a i grubo smo utvrdili vremenski okvir – kojeg ćemo se pridržavati. Nadležni odbor je e, odbor IMKO, no usprkos tome i e, odbor za poljoprivredu ima neke e, od neke segmente u kojima je ekskluzivno nadležan. Prije svega kad je reč o mjerama, dakle, lanaca opskrbe prehrambenim proizvodima za ljude i za životinje, sigurnost ljudske prehrane, te isto tako i zaštitu bilja. Prije svega riječ je o prevenciji, o isto tako suzbijanju e, štetnika i isto tako suzbijanju e, u slučaju kriznih situacija, a isto tako i u slučaju nepredvidivih okolnosti i događaja. Ono što je važno i što smo čuli već danas prije podne, riječ je o daljem nastavku programa, prije svega kada je riječ o održivosti proizvoda, e, potrošnji, prehrambenih proizvoda uz primjerene cijene, istraživanje i razvoj, a isto tako i poticanje razmjene e, iskustava i najboljih praksi u lancu opskrbe. Same mjere koje su važne e, i za zaštitu životinja, ljudi i biljaka svakako mora biti popraćeni sa financijskim sredstvama. Važan dio koji se tiče poljoprivrede obuhvaćen je u prilogu komisije jedna trećina e, svih sredstava e, dodijeljeno je poljoprivredi. Što se tiče lanca opskrbe, trebamo je povezati i sa kriznom rezervom, e, koje isto tako ta poveznica mora e, se ustrojiti. Imamo je već i u višegodišnjem financijskom okviru, članku 11. opisana je ova mjera. Imamo sve elemente koje su navedene, a Upravo prihvaćanje takve e, rezerve bi omogućuje da fitosanitarne i biosanitarne mjere budu provedene vrlo učinkovito i vrlo brzo. Što znači riječ je o e, zdravlju ljudi, životinja i biljaka. Naravno da odbor za poljoprivredu stavlja velik naglasak i na e, razliku između delegiranih akata i provedbenih akata. Za nas je to jako važno, a prije svega kad je reč e, da ćemo doći do trenutka e, jasnih pregovora. Hvala lijepa izvjestiteljici, kolegici schmidt Imate li pitanja koje biste željeli uputiti, gospođo schmidt Ne? Usvajamo samo izvješće i želimo vam sve najbolje u daljnjim međuinstitucijskim pregovorima. Sada prelazimo odmah na točku 11. Ovdje je riječ o prezentaciji e, Europske komisije, a kad je riječ o prelaznim odredbama, vi znate, kolegice i kolege, da je 5. studenog 2019. potpuno jasno da nećemo biti u mogućnosti da se reforma ZPP-a e, dakle donese na vrijeme, a što svako opet ima posljedice na strateške planove u državnim članicama kako bi 1. siječnja 2021. bili u mogućnosti provesti ih i neće biti moguće požeti ih, a to smo mišljenje zauzeli već duže vrijeme na samom odboru, a to je ujedno i e, informacija komisiji da te prijedloge imamo već duže, iščekujemo ih zapravo već duže, 31. listopada prije nekoliko dana komisija nam je podijelila ovo na dva prijedloga. Jedan prijedlog koji rješava tehnička pitanja realizacije, to je prvi prijedlog i drugi prijedlog koji zapravo se bavi koji se bavi politički relevantnim pitanjima i čuli smo jutros e, na sastanku koordinatora u, da ćemo posebno mišljenje izraditi na tu temu. Toliko o ovome i sada bih e, zamolio predstavnice komisije da smo riječ kako vam ove prelazne odredbe predstavili gospodin Nijar. Izvolite. Yes, thank uh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Svjesni smo da je ovaj prijedlog prijelaznih odredbi nešto što su oba su zakonodavca iščekivala i drago mi je što ću vam to moći danas predstaviti jer ih je komisija usvojila u četvrtak. Kao što vidite evo na prvom slajdu, onima se žele osigurati dakle nastavak, odnosno kontinuitet eh, ZPP-a ću, objasnit ću vam uskoro koji je dakle, kontekst i unutarnja logika ovog prijedloga. Ali prije, evo, prije svega nekoliko riječi o kontekstu. Htjeli bismo u ime komisije još jednom ponoviti da je brzi sporazum o reformi ZPP-a i nadalje prioritet komisije. Međutim, istovremeno, kao što je predsjednik s pravom rekao, da kada pogledamo vremenske rokove, da to sada neće biti moguće dovršiti, su zakonodavci neće dakle moći dovršiti ovaj postupak da bi strateški planovi stupili na snagu 1. siječnja 2021. To je bilo predloženo od strane komisije još tamo od 2018. Sigurno se sjećate da je prijedlog izrađen na osnovu prepostavke da države članice treba imati nekih dvije godine kako bi mogli provesti sve dakle unutarnje postupke vezane uz taj dokument potom smo izračunali i došli do saznanja da to neće biti moguće. Zato smo vam e, donijeli dva prijedloga, onoga što dakle, nazivamo prijelaznim paketom. Nadamo se da će su zakonodavci uspjeti postići sporazum negdje tijekom ljeta i iduće godine, te se nadamo da će strateški planovi moći dakle, stupiti na snagu 1. siječnja 2022. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo dva zakonodavna prijedloga Razlog tome su različite vremenske crte prijedloga. Prvi, koji ovdje nazivamo uredba o fleksibilnosti, je nešto izuzetno tehničke prirode. Tu nalazimo tehničke izmjene kojima ćemo se osigurati u nastavak financijske discipline i takozvane fleksibilnosti između stupova tijekom 2020. Već smo usvojili uredbu putem dakle, zakonodavnog postupka i to se i ubrzalo kako bi se sve moglo jako brzo usvojiti i pravila koja su tamo sada treba prilagoditi zato što smo tu utvrdili neke teškoće. Potom drugi prijedlog, tu su propisi o kojima smo očekivali rasprave od strane su zakonodavca. Te stoga predviđamo da će tu biti potrebno utrošiti više vremena. I nadamo se da će ovaj drugi prijedlog su zakonodavci usvojiti dakle, do ljeta 2020. a za prvu, kao što sam rekao, imali smo vrlo ambiciozne planove. Nadamo se da će biti usvojeno do kraja godine. Ukoliko to ne bude moguće, onda barem e, vrlo rano tijekom iduće godine. Ukratko, uredba fleksibilnosti. O čemu je ovdje riječ? Osvježavaju se dakle ove reference koje su potrebne za primjenu financijske discipline. Potom pitanje transfera između različitih stupova, dakle to već imamo u uredbi, vezano uz određene odredbe, međutim to neće funkcionirati bez usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, riječ je o transferima iz ruralnog razvoja u izravne poticaje za 2020. Sad imamo posebni propis koji više ne funkcionira na osnovu postupka, već maksimala, da bi, to, da bi mogli raditi na osnovu tog propisa moramo postići sporazum dakle između parlamenta i vijeća vezano uz VFO. tu su tehničke mjere koje omogućavaju državama članicama da iskoriste sredstva koje su namijenjena dakle dobrovoljnim proizvodno vezanim potporama. Nadamo se da će se zakonodavci složiti oko ovog pitanja i da će to brzo usvojiti, da će ovaj tekst doći do država članica koji će to morati primjenjivati u praksi od početka iduće godine. Potom veća, dakle, uredba, prijelazna uredba, za nju smo predvidjeli više vremena Tu vidite opis na slajdu, dakle glavno načelo je nastavak e, potpora iz, iz, iz ZPP-a, dakle izravna plaćanja, ruralni razvoj. Dakle, riječ je o nastavku primjene pravila koje su donesena 2013. Imamo tu jednu prijelaznu godinu, 2021. Dakle, imamo različite programe rashoda. Kao što znate, uredbe uređuju novac, a i aneksi se bave dakle, svime do 2020. Ne 2021. jer je 2021. No, prva godina novog VFO-a. Dakle, nemamo zato sada tamo brojčane podatke. Kada jedno ovo bude usvojeno, onda se također neće moći primjenjivati jer države članice dalje neće imati brojčane podatke koji će se odnositi na tu godinu. Dakle, ovaj, ovu prazninu se mora popuniti. Zato imamo ovu prijelaznu uredbu koja to razrađuje putem svojih aneksa, novac koji će biti stavljen na raspolaganje 2021. Pa evo, možete i sami reći, za tu godinu još nemamo VFO, te dakle koja je, koji je temelj za prijedlog komisije. Brojke iz našeg prijedloga su oni koji se, su oni koji nalazite u prijedlogu, komisijnom prijedlogu VFO-a. Dakle, temeljimo se na, u svom dokumentu na brojkama iz komisije. Naša radna prepostavka je da ćemo do ljeta iduće godine usvojiti ovu uredbu i da ćemo tada imati VFO. I tada je na su zakonodavcima da zamijene brojke koje se nalaze u našem prijedlogu i to zamijene brojkama koji će proizaći iz o VFO-u to bi možda trebalo biti u četvrtastim zagradama jer je to radni prijedlog, ali mi smo toj situaciji prišli na ovaj način. Potom tu su određene prilagodbe kako bismo se osigurali da će uredbe funkcionirati 2021. Istovremeno, a to je važno za sektorske programe, tu su primjerice pčelarstvo, vino, povrće, i voće, predložili smo da se isključe iz trenutne e, uredbe o tržnim redovima, dakle u novi prijedlog ZPP-a. Međutim, ti programi traju, obuhvaćaju različita vremenska razdoblja. Neki završavaju 2022. neki se protežu u razdoblje nakon 2021. i zato moramo donijeti određene pravila na koji način će funkcionirati ti stari programi i kada bi se trebali uključiti u strateško planiranje ZPP-a. I da skratimo ovu jako dugu priču. Predlažemo da ovi programi koji završavaju prije 1. siječnja 2022. da bi trebali biti produženi kako bi se od 1. siječnja 2022. integrirali u strateški plan ZPP-a. Oni programi koji traju duže od tog datuma, oni će nastaviti funkcionirati, završavaju dakle 22. i 23. i tada će već biti integrirani u strateško planiranje zbp Potom su tu neki tehnički detalji kada je riječ o prijenosu dakle rashoda iz prethodnog programskog razdoblja. Ovdje vidite jako do detalje, dakle što je ono što smo predložili, ja se sada neću baviti tim detaljima, to je nešto što ćemo moći i naknadno učiniti, ali istaknuo bih dva ili tri glavna elementa. Ovo što vidite ovdje jest e, mogućnost da države članice produže programe ruralnog razvoja u sve do kraja tranzicijske, ove prijelazne 2021. Međutim, ta mogućnost će biti na raspolaganju onim državama članicama u kojima prijeti rizik da će ostati bez novca. Dakle, kada bude prijetila ta opasnost da će dakle ostati bez tog takozvanog starog novca, da neće moći e, raspolagati ovim svježim novcem, a potom su tu i one države članice koje imaju još značajne svote na raspolaganju koje pripadaju prethodnom programskom razdoblju i tu predlažemo da one troše ovaj stari novac na osnovu starih pravila. Dakle, mogućnost produžavanja programa ruralnog razvoja na razdoblje za 2021. bi trebalo biti na raspolaganju onim zemljama koje su već potrošile dakle, sve alokacije iz trenutnog programskog razdoblja i kojima će 2021. prijetiti nestašica novca za dovršetak programa, a još ne mogu preuzimati nove obaveze. Dakle, jasna je tu hjerarhija koji novac je kome e, dostupan Dakle, zemlje koje ostanu bez tog starog novca, one će moći produžiti programe ruralnog razvoja i trošiti novac za 2021. u skladu sa starim programima. On vidite tu neke tehničke prilagodbe za koje smatramo da su potrebne kako bi se moglo dakle, nastaviti primjenjivati program ruralnog razvoja za razdoblje od 2021. Izravna plaćanja imamo dakle tu jednu posebnu klauzulu oprostu 1. siječnja 2021. Bis će, od 1. siječnja 2021. će se plaćanja, dakle, odnosno poticaj smatrati, dakle, pravno uređenima i ispravnima. Potom moći će se primjenjivati klauzula fleksibilnosti između stupova za 2021. Dakle, to je na raspolaganju iduće godine, potom unutarnja konvergencija, veća fleksibilnost i jako važno za nove države članice, plaćanje po površini. To, taj program se završava 2020. Mi predlažimo da se to produži na 2020. Prvu to predlažemo u kontekstu reformi. dakle mogućnost korištenja ovih poticaja ukoliko država članica smatra da je to potrebno. Potom tu ovdje vidite slajd koji se bavi sektorskim programima. Dakle, programi koji se privode kraju će se nastaviti dakle u određenom roku, a ovi drugi će se nastaviti dakle nakon tog perioda i sve zajedno će biti dakle uključeno u strateško planiranje. Potom tehnička prilagodba horizontalnoj uredbi. E, smatram da je ovo jedan dodatak moje prezentaciji koji sada nije potrebno objašnjavati. Ovime bih dovršio i hvala vam lijepa. Hvala lijepo komisiji. Ja bih e, predložio da čujemo koordinatore, a nakon toga se mogu javiti i ostali. Kolega Dorfan, izvolite. Hvala lijepa. To je kao što je gospodin Nimer istaknuo, ova dva prijedloga dolaze dosta kasno. Očekivali smo ih ranije, ali na sastanku koordinatora već smo e, predložili da postupimo sada brzo i da upravo ovu prvu uredbu vrlo brzo E, pustimo dalje, a isto tako je ovu drugu uredbu da raspravimo malo detaljnije. Doista, ukoliko je to samo prelazna uredba, onda je politički dosta značajna, jer zapravo njome se bavimo izravno strateškim planovima, a koje nikada nismo zaključno donijeli kao takve. Nemamo suglasnost niti u našem domu, niti sa državama članicama, a to se čini pomalo problematičnim. No, želim postaviti pitanje, a kad je reč o ruralnom razvoju. Naravno, razumijem da je ova pretpostavka koju ste imali, a isto tako i situacija o kojoj govorite e, i o sredstvima za 2021. godine, a i kada je reč o prijedlogu povjerenika Oettingera, e, od kojeg moramo krenuti, to je doista e, veliko manjenje drugog stupa, što znači da one države članice koje koje su iskoristile sva sredstva iz drugog stupa, zapravo u ožujku 2021. godine će morati se snaći sa daleko manje sredstava, a što ugrožava nastavak postojećih programa. Još jedno pitanje koje bih e, želio postaviti, gospodine Nimares, pravo ste ukazali na to da države članice moraju odlučiti o tome imaju li sredstva i mogu li nastaviti programe kroz drugi stup ili im je potrebna nova financijska tranša. Je li to odluka države članice ili je to odluka regija? Imamo čitav niz članica koje kad je riječ o ruralnom razvoju, imaju različite pristupe gdje zapravo neke regije imaju sredstva, a neke regije pak nemaju sredstva. Kako ćemo riješiti takve situacije? Hvala. Hvala kolega De Castro. Hvala vam. Drago mi je što nam je komisija do danas evo konačno predstavila ove prijelazne uredbe. Htio bih podsjetiti sve kolege. Mi to tražimo još tamo od lipnja. Evo, prošlo je šest mjeseci. E sada, evo, u studenom nam je to predstavljeno. Doći sada ovdje danas i tražiti da se ovo sve ubrza, da se usvoji što je brže moguće. Na taj način ulaziti u kalendar parlamenta. Smatram da je to bizarno od komisije. Mi ćemo uzeti vrijeme koje nam je potrebno. Kao što je, podsjetio kolega Dorfman, što je vezano uz prijelazni dosje. Potrebno je razumjeti kako će se dovršiti postupak vezan uz tri zakonodavna akta o kojima se raspravlja, dakle vezano uz reformu ZPP. U trenutku smo upravo u kojem odlučujemo da ćemo izmijeniti određene članke, te treba vidjeti kako će to završiti. I jedna godina neće biti dovoljna, bit će nam potrebno više vremena. drugačije će biti vezano uz ovu fleksibilnost među stupovima. Mislim da to možemo brzo usvojiti riječ o jednoj tehničkoj uredbi. Ali vezano uz ove drugi dosje moramo prije svega vidjeti kako će završiti rasprava o ZPP-u. I zbog toga smatram da se treba pažljivo to razmotriti i pozivam sve kolege da upravo to i učine. Dank, Hvala kolega Nalček. Hvala predsjedniče. Dopustite najprije da zahvalim komisiji koja je iznijela ovaj prijedlog. Naime, on je jako važan. Ovdje se radi u biti o jedinom prijedlogu koji nam daje nadu za neku, neke prihvatljive uvjete za naše poljoprivrednike prije nego što se ugovori, dogovori reforma ZPP-a. Dakle, ja neću ponavljati ono što su kolege već rekli, jer vjerujem i da postoje brojne druge teme. Ovdje se ne radi samo o tehničkom, mehaničkom pitanju. O tome da... Dakle, imat ćemo mnogo drugih stručnih tema o kojima će trebati raspravljati i drago mi je što ćemo moći to napraviti. No, donekle mi je žao što čujem prijedlog za financijske dotacije e, jer e, vidim kakav jer bojim se donekle da ovakav pristup komisije prejudicira od dogovoru između vijeća i parlamenta oko VFO-a. A želim naglasiti ono što je već rečeno. Prijedlog VFO-a nije odobren za čitav broj omotnica, osobito za ruralni razvoj, jer tamo se traži brojni rezovi a ne mislim da se smije prejudicirati ishod e, sporazuma koji još nije dogovoren. Dakle, ima još puno tema o kojima treba raspravljati. Hvala, kolega Hojsling. Pa zapravo je bilo potpuno logično da nam treba ovaj prelazni period, pa o tome smo raspravljali i prošle godine. Komisija do nedugo je tvrdila da ćemo to sve skupa dovršiti. Sada znamo da je to bilo potpuno nerealno. A zapravo planirati na temelju nacrta gospodina Oettingera. Malo me zabrinjava ova činjenica. Znamo da to neće biti ono što e, će se na kraju dogovoriti, ali gospodin Oettinger je dao prijedlog koji je zapravo e, gotovo neprihvatljiv. E, gospodin Dorman je rekao smanjenje drugog stupa i da sad na tome vršimo E, rasprave i diskusije. Svi oni koji imaju novac e, trebaju nastaviti djeliti, ali što oni koji nemaju više sredstava hoće li dobiti svježa sredstva? To je pitanje koje moramo razjasniti. Kolega Kastro je rekao u Njemačkoj imamo 16 savodnih pokrajina koji imaju vlastite programe drugog stupa. Neće to biti tako jednostavno. Sve to moramo uzeti u obzir. A onda isto tako i stav komisije da eto sada prejudiciramo e, i sada se prijedlozi komisije usmjeravaju prema ovom prijelaznom periodu i o tome moramo raspraviti. Morat ćemo si uzeti vremena, Pavle kastro je kazao neće to biti godinu dana, ali ići tu sad e, navrat na nos, e, završiti stvar u roku od nekoliko tjedana, to nećemo ići. Komisija je zaspala ili je to bila politička namjera da se nas dovede pod pritisak da se dogovorimo oko reforme prije izbora, ali to nije sad naš problem. Mi ćemo si uzeti svo potrebno vrijeme kako bismo izradili prijelazno rješenje. Hvala kolega David. Já si myslím, že k tomu, co tady bylo řečeno, není mnoho co dodat. Mislim da nemamo zna što dodati na ovo što je već rečeno. Nemam dodatnih komentara. Kolega Ključuk. Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, doista vi prijedlozi jako kasno dolaze pred nas. I kada govorimo o prvoj uredbi, koja je dosta tehničke prirode, izgleda da bismo je mogli usvojiti dosta brzo. Koordinatori su upravo odlučili da će predsjednik eh, se time pozabaviti i izgleda da ćemo moći spoštovati rokove. No što se tiče ove druge uredbe, ona, za razliku od prve, je jako kompleksna i treba će nam više vremena da se njom pozabavimo. I donekle sam iznenađen optimizmom predstavnika komisije koji su rekli da ćemo do ljeta imati novi VFO i da će države članice moći nadomjestiti manjke, no ne vjerujem da je to tako izvjesno moguće da višegodišnji financijski okvir bude usvojen tek krajem 2021. U toj situaciji, takvoj situaciji optimizam Europske komisije doista nije opravdan. Gospodin Flanagan. Već je sve rečeno. Dobro, dobro, onda možemo uštediti nešto vremena. Kolega Kristensen. Thank you. Øh, po dansk. Øh, jeg vil også godt tak kommissionen for, at de fremlagt. Hvala. Lijepa hvala komisiji i predstavljanju ovog prijedloga. Jako je važno za europske poljoprivrednike znati da raspolažu prijelaznim razdobljem na koje se mogu sloniti, no htio bih znati i razumjeti zašto predlažete samo jednu godinu prilaznog razdoblja, e, jer ne mislim da se tu može riješiti u godinu dana. Ja bih više volio da imamo kvalitetu, a ne brzinu. Hvala kolega Maro. hvala predsjedniče. Mislim da su ključne stvari rečene, no ipak bih dodao jednu stvar. Dakle, ne slažem se s optimizmom komisije. No, znam da komisija jest optimistična. Ali to je u biti... To su puki snovi. Kad bi imali malo više poštovanje prema Europskom parlamentu koji su zakonodavac treba iznijeti svoje mišljenje o tome, onda bi trebala dati dovoljno vremena parlamentu barem da analizira te prijelazne mjere da vidimo koji su prijedlozi o reformi ZPP-a. U mojoj zemlji mi razumijemo Mislim, naravno da komisija to možda može ishendlati, ali parlament ne u tako kratkom roku i doista me ovo ražalošćuje jer treba će nam ove prijelazne odredbe za određeno razdoblje, to je jasno, možda će nam trebati na godinu ili dvije ili više, no iz poštovanja prema Europskom parlamentu i njegove mogućnosti da donese temeljno mišljenje, oni trebaju e, shvatiti barem o čemu se radi i o kojim se reformama radi. Dakle, moramo imati dovoljno vremena da smo to shvatili. Hvala, kolega Glera. Kolegica. Da, hvala. Evo par komentara. Dakle, istina je da smo to već e, toga je dosta već rečeno. Evo, opet imamo moramo se požuriti, no evo, komisija je rekla što treba naglasiti da se tu radi o prethodno predstavljanom financijskom okviru, no mi ne znamo koji će VFO biti usvojen koji i kakav. Dakle, vijeće ne želi definirati svoj stav dok god VFO nije fiksiran, što čime se pokazuje koliko je važan VFO. Dakle, tu imamo brojne nijanse. Jer ovdje se radi o temeljnim promjenama za ZPP. Tu se radi o najvećoj promjeni koja će biti napravljena još od 92. Dakle, to pitanje žurbe treba riješiti. Dakle, kako ćemo 2021. upravljati pomoćima za planove ruralnog razvoja? Ako sam dobro razumjela, neki će moći koristiti alocirane resurse, no oni koji ih već budu iscrpili, morat, im, ćemo im staviti na raspolaganje druge resurse. Ako sagledamo španjolsku situaciju, programi su ruralni, dakle ne upravlja njima centralna vlast. Nije tome tako kao u Italiji i u Njemačkoj. Dakle, mi imamo regionalne vlade i dakle, trebamo vidjeti kako naći nove resurse u slučaju praženja, korištenja dosadašnjih. Dakle, evo. Hvala, gospođa Alijeva. Hvala, gospodine predsjedniče. Mislim da su kolege postavili dosta značajna i važna pitanja. Imam jedno posebno pitanje kada je riječ o prelaznim odredbama. Mislim da ovdje nedostaju neke stvari, a to su nacionalne sredstva. Neke države imaju privremene e, potpore. Izuzetno je važno u tom kontekstu E, da to imamo osigurano sredstva u stočarstvu. Trebaju nam odredbe e, za e, takve, takva financijska sredstva, jer neki mali gospodarstveni pogoni na taj način dobivaju potporu za koje je to važno u njihovoj prihodovnoj strukturi i na taj način moramo ostvariti. Kolegica Katajna, hvala. Li, jotka odottaa meiltä lainsäätäjiltä. Hvala Mi zakonodavstvi želimo pokazati poljoprivrednici da imamo jasnu situaciju i isto tako da investicije u budućnosti jesu važne. Treba nam stabilnost u sektoru, a isto tako i e, nove zajedničke poljoprivredne politik, e, dakle Zajednička poljoprivredna politika mora e, se nastaviti sve dotle dok nismo usvojili novi višegodišnji financijski okvir u segmentu poljoprivrede, a isto tako i treba nam prelazni period koji će biti dovoljno dug i koji će isto tako omogućiti da e, se nacionalne akcije provedu, a ne da budu uskraćene za sredstva. Treba nam dovoljno vremena kako bismo upravo i morali moći procijeniti e, je li to vrijeme dostatno koje upravo sada predviđamo. Kolega Tvigit. Thank you very much, uh, President. Najviše hvala predsjedniče. ja pozdravljam prijedlog komisije na ove dvije teme. Mislim da su stabilnost i financijski kontinuitet jako važni, to je već rečeno vjerojatno bi bilo smisleno ovim se zasebno ponosom baviti, dakle bilo je u redu predstaviti ih zajedno, ali što se tiče fleksibilnosti između stupova za 2020. moramo imati odluku, a što se tiče ovih drugih e, pitanja mislim da će nam trebati više vremena. Što se tiče ove druge teme, prijelazne uredbe, slažem se da se odobrava, namjerava nastaviti sa e, isplatama i unutar stupova koji se tiču ruralnog razvoja. Ovdje fleksibilnost omogućuje višegodišnje instrumente da se dalje primjenjuju. To je dobro. No ipak nisam siguran da tih godinu dana koje predlaže komisija da će to biti dostatno. To su brojni kolege također rekli. Dakle, državama članicama će trebati vremena da ispravno rade na razvoju svojih strateških planova. Komisija će trebati ocijeniti te planove i za to treba puno vremena, a to su jako važne stvari, tako da mi se čini da je jedna godina i suviše malo vremena. Još jedna stvar. Nisam siguran da koji je smisao da se nastavi sa tranzicijskim nacionalnim potporama. To ne znači da je to nešto plaća, da, što se plaća iz proračuna Unije, već iz nacionalnih proračuna, a to može nanijeti štetu nekim osjetljivim sektorima, tako da se pitam zašto komisija predlaže da se s tim ne nastavi, to je bilo drugačije 2014. a ja bih volio da se to nastavi. Hvala kolega Vinar. Hvala lijepa predsjedniče. Zapravo je sve već rečeno Htjela sam još e, kratko se osvrnuti na neke detalje i vidjeti koliko je velik taj kišobran koji imamo na raspolaganju. Naravno da se to neće dogoditi u kraćem vremenskom periodu. Konkretno, nove obveze kada je riječ e, o poljoprivredi, zaštite životinje, e, sve one obaveze iz stupa 2 ograničene su na tri godine za takve obaveze u tom razdoblju moramo zaključiti da je to razpravo prekratko kako bi se e, upravo ekološka poljoprivreda e, provela, a trogodišnje ograničenje nije dovoljno, s obzirom da su mjere, odnosno da su realizirani projekti e, provode kroz pet godina kako bi se proces e, za pravednu raspodjelu, to se govori u točki 28. i kako bi se istaknula vrijednost zahtjeva e, jedinstvene pašala na e, razini iz 2019. godine treba nam pašnjenje. Upravo regionalna konvergentnost bi se mogla time odgoditi. Zbog čega bi države članice mogle e, za plaćanje 2021. zadržati na razini iz 2019. godine, umjesto da se ipak posvetimo procesu konvergencije? Kolegica Kavaješ. Danke, ja, prezident. E, I u primer lugar saudu e, proposta Hvala, predsjedniče. Najprije, Prijedlog za uredbu i prijelazne mjere su žurne prirode i jako smo kasno dobili te informacije, dakle to stvara nesigurnost. Dakle, treba će nam morat ćemo moći dati poljoprivrednicima povjerenje i uvjeriti ih da mogu računati na nas. Zatim postoje neke sumnje što se tiče VFO-a. Dakle, doista ne razumijem što je sa ovim e, odredbama o pričuvi. Isto tako mi nije jasno kako će se program POZE upravljati. Htjela bih neka jamstva i očuvanje programa POZE. Predsjednik Juncker i povjerenik Hogan bili su zabrinuti za eh, udaljena područja koja imaju strukturnih problema, koji su koji predstavljaju velike poteškoće za njih. Znamo također da postoji neka područja koja kad ne bi raspolagao tim fondovima, bi, bila bi u velikim poteškoćama. Dakle, htjela bih e, čuti koji će biti pristup komisije za to sve. Gospođa Toleri. Hvala predsjedniče. Hvala komisiji na ovom tekstu koji smo na vruće dobili, da ne kažem što drugo. Dakle, uz rezervu dublje analize ovog teksta možemo komentirati neke stvari ipak. Dakle, držat se ritma pregovora ZPP, p-a. jako je optimistično produžiti režim na godinu dana. Treba imati na umu da kada vijeći parlament dođu do dogovora, države članice morat će imati dovoljno vremena da pripreme svoj strateški plan tek poslije će to komisija analizirati. Dakle, ako stvari sada stoje, mislite da će se doći do međuinstitucionalnog e, dogovora do kraja 2020. Teško, slabo pije vodu. Dakle, trebaju i vode e, i zemlje imati dosta vremena da usporede svoje strateške planove kako bi izbjegle, izbjegle neke poteškoće. Dakle, imali smo već dugo i naporno iskustvo e, u, na polju ruralnog razvoja. Dakle, bilo bi dobro da nema raskoraka u primjenama različitih intervencija samo zato što se nije dao dovoljno vremena za izradu nacionalnih planova. Dakle, poljoprivrednici trebaju biti u stanju anticipirati aktivnost dovoljno vremena unaprijed, a za to im je potrebna, potrebno totalna sigurnost eh, provedbe svih režima pomoći ZPP-a. Komisija je predložila alociranje financijske pomoći eh, usklađeno sa ZPP, eh, VFO-om, što predstavlja 5% manje nominalnih fondova namijenjenih ZPP-u, a protiv čega je parlament već digao svoj glas. Dakle, trebamo za tranzitsko razdoblje zadržati iste odredbe u poljoprivrednom sektoru i dalje štititi proračun za sve nove nova razdoblja financijskog e, okvira i pod, i podržavam isto tako ono što je rekla kolegica Pozeji, e, dakle usmeno je povjerenik Hogan rekao da treba zaštiti taj proračun, dakle zaštitimo ih e, u ovom prilaznom razdoblju. Hvala. Hvala lijepa. Držali ste se zadanog vremenskog. Gospodin Jar, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala i komisiji. Želim podsjetiti kolegice i kolege, prelazne odredbe, ideja je starija od godinu dana, omnibusu, a, ostaće upaljeno svjetlo, mogu to obećati kolegama. No, Evo što se tiče prelaznih odredbi i uredbe reforma omnibusa. Raspravili smo o tome i nismo znali koliko imamo sredstava na raspolaganju, ali imamo autobus na raspolaganju, međutim nemamo sredstva za gorivo. Sasvim jedna druga ideja da imamo bezgraničnu e, odredbu o neograničenom korištenju. Ako imamo i pečat, onda imamo dvije godine prelazne odlaza. Zašto ste uvijek tako skromni? Dvije godine bi mi bile draže nego li godinu dana prelaznih, e, prelaznog e, perioda kako bismo mogli nastaviti započeti djelatnosti. Kad je bilo riječi o tome, mi smo tada govorili old reform new money. Ako sam u konačnici shvatio ideju, stara reforma će se e, nastaviti, ima to svoje prednosti i nedostatke, Međutim, time ćemo biti sigurni da poljoprivrednici imaju signal kako ćemo nastaviti. Imam li tu dobar dojam, to jest da bi mi bilo drago da je moj dojam ispravan, da se ta stara reforma naprosto produžava. Još jedno, treće kratko pitanje. Kad je riječ o ruralnom razvoju, čitave niz programa koji su e, tempirani na pet godina, mogu li se oni nastaviti, dakle oni koji su ispunili te uvjeti E, u petogodišnjem razdoblju mogli nastaviti koristiti se istim srcima u šestoj i sedmoj godini. Kolegica Sander, izvolite. Hvala predsjedniče. Puno toga već je rečeno, ali htjela bih još inzistirati na dvije stavke. Prvo, dužina produžetka programskog razdoblja, godinu dana nam se doista ne doima realnim, jer po toj logici države članice trebali bi predstaviti svoje strateške planove u siječnju 2021. kako bi to stupilo na snagu 2022. A znajući da proračunski pregovori ne napreduju i treba će vremena kako bi se na terenu provela reforma ZPP-a. Dakle, taj rok djeluje totalno nerealan. Druga stvar koju je spomenulo dvoje kolega tiče se proračuna za najudaljenija područja u okviru, u okviru programa POZEI. Dakle, ja želim podsjetiti na preuzete obveze od strane predsjednika Junkera i povjerenika Hogana. Mislim da te obveze trebaju biti ispoštovane i trebamo eh, obnoviti proračunska sredstva za program POSEI. Hvala kolega Rope. Povjerenik nas je informirao o tome što će se dogoditi 2021. No, mislim da sve dok ne dođe do Brexita, imat ćemo prijelazno razdoblje. Jer koji je sada glavni problem? Glavni problem je taj što vijeće ne može donijeti odluku o VFO-u. I sve dok odluke o VFO-u ne budu donesene, ne možemo ništa napraviti. Dakle, tu imamo de facto produženje razdoblja od 2014. do 2020. ali možda bismo trebali započeti s novim razdobljem od 2027. Ako ćemo, ako ćemo produžiti to razdoblje, kako ćemo ga financirati jer nemamo dovoljno sredstava za to. Komisija sad predlaže da se posegne za drugim financijskim sredstvima oko kojih se još nismo dogovorili. Komisija predlaže da se koriste, da se sreže, smanji fond za poljoprivredu. Dakle, da li će se parlament sada složiti s tim novim hibridnim prijedlogom koji smo danas dobili? Da li se trebamo sada složiti s komisijom i sa rezovima koje komisija predlaže? Mislim da je komisija donekle nepravedna jer kaže da se ne možemo dogovoriti oko cijelog programa, pa ga onda cijepkaju male komači i nadaju se da ćemo se mi složiti s tim malim usnjenim prijedlozima. Mislim da je ova tema jako važna i bit će puno posla oko toga. Ovo će biti veliki izazov za Europski parlament. Hvala. Hvala, kolega Buda. Hvala, predsjedniče. Dragi kolege, nema nikakve sumnje, našim poljoprivrednicima potrebna je stabilnost, pa i financijska stabilnost. Trebamo znati, trebaju znati na kakva financijska sredstva mogu računati. A ako se dobro sjećam, komisija je imala 8 mjeseci da se očituje o nacionalnim strateškim planovima. Dakle, ovaj rok od godinu dana ne može biti ispoštovan, tako da će ga trebati produžiti na dvije godine. Ako reforma ZPP-a bude usvojena ranije, tim bolje, ali pažnja poljoprivrednici moraju znati da ako danas dobiju e, dobivaju subvenciju od 199 eura, da trebaju biti sigurni da će, da će ta subvencija trajati naredne dvije godine. Drugo, što ima puno posljedica na poljoprivredu. Mi imamo proračunske rezove. Kolege koji se protive proračunskim rezovima možda će vršiti pritisak na svoje vlade, jer ne možemo napraviti više s manje. I znamo o kojim se zemljama ovdje radi. Dakle, poljoprivredu mogu podržati nacionalni fondovi, ali sada evo režemo nacionalne fondove. Dakle, trebate dopustiti državama članicama da pomognu tamo gdje treba pomoći. Hvala. Hvala lijepo, kolega Šraje Pirek, gospodine predsjedniče. Ono što je kolega Buda upravo kazao, moramo biti poljoprivrednici i moramo slušati ovu raspravu, okrenuti se prema budućnosti. A ako ste mladi, dobijete isto tako i zahtjeve Evropskog parlamenta kada je riječ o zaštiti okoliša. Što treba učiniti? To znači da moramo preuzeti odgovornost. Imamo obavezu prema poljoprivrednicima da nađemo rješenje, pa ne možemo imati situaciju da ćemo idućih nekoliko mjeseci gubiti vrijeme e, već smo glasovali o tome i to mora biti osnova svega. Kada pogledam ovaj strateški plan, bit ću kratka, i kod mene doma zaposleni smo oko ovog plana i moramo pogledati si e, u ogledalo, vidjeti i pozvati sve da ovaj vremenski pritisak e, ne, dospije do nas. Gospodin Šmit, hvala vam lijepa. I ja sam mišljenja da, eto, kada vidim situaciju austrijskih poljoprivrednika, ne smijemo ni na koji način doći pod bilo kakav pritisak. Ono do čega je meni stalo jest sigurnost prehrambenih proizvoda, a drugo, riječ je o ljudima i želim kolegicama i kolegama ponovno naglasiti za svakog pogona stoje sudbine pojedinaca i ljudi. Čuli smo jutros e, izumiranje životinskih vrsta i tako dalje, sve one povezane teme. Ne želim da se gubi vrijeme na ovom putu i niti da se što se zapravo tiče produžavanja programa, jedno pitanje, sve zvuči jednostavno, imat ćemo prelazni period, ali što ako e, e, ćemo imati neke posebne uvjete za produžavanje. A stoga je moje pitanje kako će izgledati ti uvjeti za produžavanje, na temelju kojih kriterija će se e, moći uputiti zahtjev za produžavanje i kada će i na koji način će se odobravati. Hvala lijepo. Time smo došli do kraja ovog kruga pitanja. Ne vidim da se itko više javio za riječ. Stoga bih zamolio da nam se komisija obrati. Čitav niz je tu bilo pitanja, a osjetili ste sigurno da postoji potreba za raspravom oko svega što smo napomenuli. Hvala lijepo. Hvala na svim pitanjima i komentarima. Pokušat ću odgovoriti na što više pitanja i mogu samo naglasiti da je komisija spremna e, u objašnjavanju svih eventualnih tehničkih pitanja u kojem god forumu mislite da se takvi odgovori trebaju dati. Želim izraziti zahvalnost svima onima koji su govorili u prilog e, dakle, razdvajanja ovih dvaju predloga, koje se jednostavno zove uredba o fleksibilnosti, koja je izuzetno hitna i koju treba što prije usvojiti, a isto tako i uredba o prijelaznom razdoblju treba sasigurno više vremena, trebamo o njoj raspravljati i nadamo se da ćemo to biti u mogućnosti u zadanim rokovima. Ako smijem uzeti samo onaj primjer 2013. godine, i tada smo imali prijedlog na stolu u travnju trijalog su zakonodavaca su se uspjeli sporazumjeti u listopadu te godine, a zapravo je bilo ista kompleksnost je bila u pozadini i jednak broj pravila, to je sve skupo odrađeno vrlo temeljito i profesionalno. Što se tiče odnosa sa VFO-om. Dozvolite da u početku istaknem da nipošto ne prejudiciramo ishod VFO-a. To nije smisao ovog prijedloga, ali ne možemo čekati zaključke VFO-a upravo iz razloga koje ste i sami spomenuli da je to upravo kasno da sada izlazimo s ovim predlozima, čekali smo još dodatno 3 do 4 mjeseca, a da smo to učinili, to ne bi bilo dovoljno za kompletnu proceduru i nije bilo nikakvog interesa da se čeka VFO, a da mi čekamo onda sa obučivanjem ovog zahtjeva. Imamo samo jedno mjerilo, to je predlog komisije istovremeno, pak naravno smo svjesni da predlog komisije nije konačna riječ o VFO i zbog toga sam kazao na samom početku da i kad vijeće i parlament postignu dogovor oko VFO, da će biti i logično poslije toga da sve brojke koje se nalaze u našem prijedlogu biti zamijenjene onim brojkama koje će proisteći iz VFO-a. Evo, to je možda kao utjeha gospodina Dorfmanu da, koji je komentirao da imamo daleko manje u ruralnom razvoju pod drugim stupom. Međutim, tu isto tako vidimo da rasprava ide E, u tom smjeru da ćemo imati više sredstava na raspolaganju, što znači da ovi rezovi koje ste spomenjali neće biti toliko značajni koliko je to bilo prvotno zamišljeno. Što se tiče VFO-a, radimo na temelju toga da će se postići sporazum između vijeća i parlamenta, a prije e, konačne odluke o ovom prelaznoj uredbi to je pretpostavka i ujedno znači da ukoliko dođe do e, promjene u konačnom sporazumu sam prijedlog komisije će biti adaptiran u tom pogledu. U nekoliko vas je i gospodin Dorman i gospodin Hojsling su spominjali e, što je sa programima ruralnog razvoja koje su e, na regionalnoj razini u državama članicama. Ako Pogledajte naš prijedlog i to smo obuhvatili sama ideja država članica koje zapravo mogu koristiti nova sredstva pod starim pravilima e, dok su iskoristili stara sredstva. To je nešto što se e, može na nacionalnoj razini odraditi za države članice sa jednim programom, ako je to regionalna razina, onda će to biti za regionalni program. A e, Njemačka i Italija pogledat će koje su sredstva regionalnih programa iskorištena za te regije, nova sredstva će se staviti na raspolaganje pod starim pravilima. Što znači možemo imati diferencirane situacije u regijama. Jedna regija koja će koristiti stara, e, sredstva stara pravila, a neka druga regija će moći koristiti nova sredstva pod starim pravilima. Još nešto što je postavljeno višekratno kao e, pitanje nacionalna pomoć u prilaznom razdoblju. U našem prijedlogu nismo e, predvidjeli proširenje ovakve nacionalne pomoći. Mogu vam i objasniti razloge, razloge tomu. Naime, sama odreba kaže da je to prijelazno razdoblje. Prijelazno razdoblje i za nacionalnu pomoć 2013. odlučeno je da se tradicionalna nacionalna pomoć produži do 2020. ali samo do 2020. godine. Slijedom toga, prijedlog komisije reforme ne predviđa nastavak e, prelazne odredbe za nacionalne mjere pomoći, a ostali smo dosljedni našim prijedlozima, stoga moramo zaustaviti se u 2020. godini i bez ikakvih daljnjih produžavanja e, kroz nacionalne programe. Pitanje koje je postavljeno gospođa Viner, a koja se tiče unutarnje konvergencije, fleksibilnosti koje države članice će imati ako e, će se poslužiti našim prijedlogom. Sama ideja je da imamo maksimalnu stopu fleksibilnosti u tom području, znamo da je to osjetljivo pitanje u nekim državama članicama i da je to pitanje koje se raspravlja i u kontekstu reforme ZPP-a. Stoga smo mi e, kazali da države članice imaju dvije mogućnosti. Oni koji žele nastaviti upravo unutarnjom konverzijom mogu to činiti i nakon 2020. i 2021 oni koji kažu da se žele zaustaviti na razini 2019. godine, koja je zadnja godina postojećih pravila, mogu zaustaviti taj sat, da tako kažem, i mogu sagledati sve ono što su zakonodavci će odlučiti u okviru e, reforme ZPP-a. Čitav niz vas postavljaju pitanje, e, isto tako i alokacije sredstava i programa, a mogu samo ponoviti što sam rekao, ono što smo mi predvili u prijedlogu jesu brojke inicijalnog VFO prijedloga, isto tako i reforma ZPP-a, to je jedino mjerilo koje imamo ukoliko bi se u bilo kojem smjeru kreta ove mjerilo, a isto tako kad je reč o VFO-u i donošenjem VFO-a mi ćemo izvući iz toga zaključke i prilagoditi brojke, a kad je reč o prijelaznom razdoblju 2020-2021. Gospodin Jar je spominjao M plus 2, M plus 3. Sadašnja pravila predviđaju za stara sredstva M plus 3 i to će se nastaviti, tu nema nikakvih izmjena za one države članice koje će e, proširivati do 2021. svoje e, programe ruralne E, ruralnog razvoja, M plus 3 će se primijeniti, M plus 2 će biti novo pravilo samo za reformu, a ne za prelazno razdoblje, a tu isto tako očekujemo da ćemo kontinuitet na temelju općih načela iz našeg prijedloga. Još nešto što se tiče e, duljine trajanja samih odobrenih sredstava, prije svega kada je riječ o zaštiti okoliša i klime. E, tu se nalazimo pred e, dilemom. Ako pogledamo individualno e, sredstva koje se daju poljoprivredniku, znači da e, duže opredeljivanje za zaštitu okoliša je važno. Međutim, ako pogledate sa strateškog stajališta što želimo postići sa ovom obvezom koja se preuzima, trebamo imati što više sredstava koje će biti slobodna kada ćemo imati strateške planove ZPP-a, jer čitav smisao strateških planova jest upravo taj, visoka ambicioznost zaštite okoliša i klime, imati pomoć koja će biti na boljoj razini, a kad je riječ o zaštiti okoliša i klime i ono što želimo ostvariti zajedno sa poljoprivrednicima e, kao političke zadane ciljeve, bilo koje dugoročne obveze koje preuzimete na 3, 5, 7 godina, zapravo obvezujete se i vežete se i nećete moći osloboditi e, sredstva pod ZPP-om i to je razlog zbog čega smo rekli za nove preuzimanje obveza u 2021. predviđamo kraće razdoblje jedne do 3 godine kako bi se se maksimalizirali dodana vrijednost samih planova ZPP-a, a kada ćemo imati financijsko alociranje sredstava državama članicama koje će moći slobodno raspolagati pod strateškim planovima ovim sredstvima. Još jedan zadnji komentar, to je e, zapravo e, duljina trajanja samog perioda. Ako se sjetimo reforme iz 2013. godine o kojoj smo pregovarali, to je bilo upravo u proljeće, negdje u ožujku, e, dakle svibnju, travnju, gdje smo imali isto tako u jesen završne pregovore. Ako imamo ambiciozan pristup, to se sve može u kratkom vremenu. Naš prijedlog je upravo sačinjen na temelju ovih iskustava iz 2013. godine Uvjereni smo da ukoliko postoji volja i politička volja, da će su zakonodavci e, doći, zauzeti svoje e, pregovaračke pozicije kako bismo mogli u proljeće započeti sa trijalozima i imati do tada i reformu e, usvojenu do ljeta. Prelazna godina 2021. ima onda svoj puni smisao. Naravno da to može imati utjecaj na trajanje, isto tako i pregovori na trajanje samog prijelaznog perioda, ali sagledajmo sam sadržaj naših prijedloga, a onda ćemo vidjeti koja je to duljina trajanja prijelaznog perioda kada ćemo vidjeti u kojem smo koracima reformskog procesa nalazimo, bilo da je to proljeće ili ljeto iduće godine. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Hvala predsjedniku komisije na ovim detaljnim odgovorima. Pa, pretpostavljam da ćemo svakako ovu temu imati još više puta na dnevnom redu naše sjednice. Gospodine, možete prenijeti povjereniku da doista smatramo to jednom dozom povjerenja ukoliko sada već u pojednostavnom postupku e, provedemo uredbu o prijelaznom razdoblju, to smatramo jednim našim iskorakom prema komisije, a isto tako možete prenijeti to kao poruku povjereniku. Kolegice i kolega, nalazimo se na samom kraju naše točke 11. Te točke dnevnog reda. Sada prelazimo na točku 12. Riječ je o usvajanju predloga koordinatora preporuke koje smo e, dali danas ujutro. Dobili ste tu dokumentaciju ukoliko nemate komentara. Smatramo da su kao takve preporuke usvojene. Točka 13. Razno imamo li s vaše strane bilo kakve... Kolega izvolite. Hvala vam lijepa. Možete li eventualno dati pisani odgovor na moje postavljeno pitanje e, komisiji? Upućujem ovo kao pitanje. Vi ste se zapravo osvrnuli na vaše pitanje koje ste postavili u e, prethodnoj točki dnevnog reda. Da, mi ćemo to staviti u zapisnik. Hvala. So, gibt's unter točkom razno. Kolegica Glera, izvolite. E, preporuke koordinatora. E, moj koordinator mi je kazao da je e, jasno jasna zadaća put koji se organizirao Estremadura koje treba se dogoditi u svibnju iduće godine. E, nisam ovo vidjela u preporukama koordinatora. Ne znam što je, što se s time dogodilo. Dakle, put u Estromadoru, to je bilo spomenuto, ali ne vidim da se ovo nalazi u samom dokumentu, stoga sam žela postaviti ovo pitanje. Kolik govore mi smo ovo razmatrali, ali nismo još donijeli odluku odluku smo donijeli da ćemo putovati u Španjolsku, ali nismo e, još e, detaljno utvrdili kamo ćemo ići. Dakle, to je sada stanje stvari, stoga preporukama koordinatora nemate konačnu odluku, jer zapravo nismo donijeli konačnu odluku. Kolegi De Castro. Kolegi De Castro. Ja sam mislio da smo donijeli tu odluku, rekli smo Svibanj, rekli smo Španjolska. A onda smo i rekli da će to biti samo posjet jednoj regiji u Španjolskoj. I mislim da smo zaključili što drugo trebamo čekati. Genau. Das haben wir Točno. Točno takvu odluku smo donijeli, ali nismo utvrdili točnu lokaciju posjete Hoće li tu se postići kompromis e, ili će jedna od dviju regija e, odustati, odnosno hoćemo li posjetiti jednu od e, dviju regija? Javlja se još netko za riječ ili ste možda drugačije shvatili ovu odluku koju smo donijeli? Da, zapravo mi socijaldemokrati mi smo dali taj prijedlog registra Estramador, to je bio jedini prijedlog, ako je postao bilo kakav drugi prijedlog neke druge regije, onda je to morao biti neki drugi klub. Dakle, naš prijedlog, e, u našem prijedlogu nije bilo riječi o dvije regije. Ukoliko neki klub e, treba uputiti neki drugi prijedlog, tada nam to morate obznaniti. Moramo znati e, koja je konačna odluka. Možete odlučivati kako god, ali odluka mora biti jasna, a Španjolska, Estramadura. To je bio prijedlog kojeg smo mi uputili. Genau, ne? Još jedno. Nismo još donijeli konačnu odluku. Kolega Dorfman. Gospodine predsjedniče, na sastanku koordinatora zaključili smo da ćemo ići i u Španjolsku i u Mađarsku. Programi, prijedlozi, Naime, treba vidjeti što će biti interesantno u tim zemljama i to tu odluku ćemo donijeti kada ćemo imati programe. Javlja se još netko za riječ? Pod točkom razno. Ne. 14. točka sljedeće sjednice. 18. studenoga, 4. prosinca i 5. prosinca i ovdje ćemo imati saslušanje u okviru ove sjednice. Želim vam ugodno popodne, ugodno večer. Vidimo se najkasnije na našoj sljedećoj sjednici. Hvala vam lijepa.